Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dobro jutro, dame i gospodo. Dobro jutro, dame i gospodo. htio bih da započnemo sa sastankom. I imam nekoliko najava. Ako pogledate vaš dnevni red, e, kad govorimo dakle, o izvještajima socijaldemokrata, E, došlo do nekih promjena i bilo bi dobro da e, to prođemo zajedno. Točka broj 4 i 11 su odgođene za sljedeći e, sastanak zato što imamo nekoliko tehničkih poteškoća sa izvještajem i to znači da niti 4 niti 11 dakle o tome nećemo govoriti tako da možemo ih obrisati. Zatim točke 20 i 21, o njima ćemo govoriti nakon 12 sati. E, no, nakon točke 12, ispričavam se. A točka 13 nakon točke 15. A točka 19 nakon točke 16. Druga najava. Mm, sve su to vrlo tehničke informacije. Mm, nitko nije zatražio prevoditelje koji nisu bili potrebni, tako da je zapravo sve u redu, nema neiskorištenih prevođenja. Te na stotine tisuće građana će moći čuti što radimo, zato što se prenosimo na uh, web stream stranici parlamenta. Tako da imajte na umu da na stotine tisuća e, građana sa zanimanjem prati što ovdje govorimo. I to je odlično zato što onda mogu odmah dobiti direktne informacije. Zatim sljedeći su zapisnici sa sjednice 20. i 30. svibnja i 19. i 20. lipnja. Ako nemate nikakve komentare, možemo ih odobriti. Dakle, nitko nema ozbiljnih prigovora. Točka četiri, to smo rekli dakle da nećemo danas moći obraditi i što znači da imamo više vremena za ostale izvještaje. Gospodin Kasa se nažalost razbolio. No, kolega Heinz će ga zamijeniti. Ja ću pročitati kratku prezentaciju o mišljenju gospodina Kaze. Europska unija ima jasan okvir za upravljanje mm, dakle, klimatskom i energetskom politikom do 2020. I ona uključuje čitav niz ciljeva, uključujući poticanje gospodarstva, rasta i stvaranja radnih mjesta. I stigao je trenutak da razmislimo o novom okviru za 2030. za klimatsku i energetsku politiku. S time sada krećemo u proces konzultacija i mišljenje se koncentrira dakle na vještine, odgovarajuće vještine za tržište rada te gospodarske poticaje za promjene u industrijskim procesima. Hvala vam. Hvala vam. Na ovoj spontanoj odluci da govorite ovakav odličan engleski. Imate li pitanja? izvjestitelju Sijeni u ime socijaldemokrata. Hvala vam. Nadam se da će gospodin Kaza ubrzo ozdraviti i drago nam je da je kolega ovdje i da ga može zamijeniti. Kao izvjestitelj u Sjeni pripremio sam čitav niz amandmana koji uzimaju u obzir važnost energetskog sektora i to posebice kad govorimo o radnim mjestima te zaštiti okoliša. Tako da ćemo se koncentrirati na pitanje resursa za takozvana zelena radna mjesta, na mala i srednja poduzeća, koja su naravno jako bitna. Isto tako sam se koncentrirao na dijalog između socijalnih partnera ne bismo li radili na unapređenju radnih uvjeta. Te na kraju bih još rekao nekoliko riječi o takozvanim zelenim poslovima. To je specifična vrsta poslova i nadam se da će ih biti sve više u tom području. I posebno me zanimaju mladi ljudi koji imaju dakle prirodni, eh, prirodnu želju da eh, očuvaju okoliš, nadam se da će im se pružiti prilika da pronađu eh, radna mjesta u zelenom sektoru. Hvala vam. Želi li još netko od izvjestitelja u sjeni nešto reći ili neko drugi od članova odbora? Onda komisija ima riječ. Hvala vam predsjednik Barroso je u svom govoru o stanju Unije jasno rekao da će komisija u sljedećih nekoliko mjeseci podnijeti konkretne prijedloge o okviru za 2030. za klimatsku i energetsku politiku. Sve je to ključno za definiranje ambicioznog okvira koji se temelji na tri stupa, a to su konkurentnost, opskrba energijom te održivost za zaštitu okoliša. Komisija je osvojila, usvojila zelenu knjigu u ožujku 2013. I postoje tri razloga zašto je taj sporazum ključan. Prvo, dakle da pružimo dugoročnu sigurnost e, našim građanima i ulagačima. Oni se svi suočavaju s izazovima e, dugoročnih investicijskih e, ciklusa i trebaju sigurnost. Zatim, okvir 2030. je ključan za definiranje jasnog stajališta u međunarodnim pregorima koji će se održati u Parizu 2015. I treća stvar, ovaj okvir za 2030. je ključan za razvoj niskougljične tehnologije koja će potaknuti gospodarski rast u Europi i pomoći u stvaranju radnih mjesta u Europskoj uniji i zato komisija pozdravlja raspravu u odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja i zahvaljujemo odboru na e, doprinosima u raspravi. Da zaključim, do sada socijalni partneri su vrlo dobro pridonosili ovoj raspravi i e, dimenzija zapošljavanja i socijalna dimenzija imaju vrlo velik utjecaj u toj raspravi. Hvala vam. Dakle, nitko više ne želi ništa reći. 24.10. u podne je rok. Zatim će se glasati u prosincu i na plenarno će biti u veljači 2014. E, sad točka broj 6, akcijski plan za konkurentnu i održivu industriju čelika u Europi. Hvala gospodine predsjedavajući. Prvo, drago mi je da naš odbor odlučuje zauzeti stav u pogledu čelika e, putem mišljenja koje ćemo dati na izvješće. Ja ću vam sada izložiti ovo mišljenje, ali moram reći da sam ganut i duboko žalošćen samoubojstvom radnika kompanije Mital koji je ostavio jedno pozdravno pismo svojim kolegama i prijateljima. E, to što je učinio je doista strašno. Situacija i okolnosti su ga nagnali na to. I našim činom, dakle time što ćemo dati mišljenje o situaciji u čeličnoj industriji, mi zapravo upućujemo naše misli njemu i njegovim kolegama. Restrukturiranje je potrebno, ali čini mi se da je ovdje došlo do nekog prilično velikog proturječja, kontradikcije, jer se smanjuju radna mjesta, Naravno, treba se prilagoditi promjenama, ali s druge strane OECD predviđa do, do 2025. godine da će potražnja za čelikom i metalom porasti 50%. Dakle, tu kontradikciju treba na odgovarajući način riješiti. E, ne smijemo dozvoliti da se naš industrijski kapacitet uništava i da ima ovako tragične posljedice. E, industrijske regije su devastirane danas, na stotine tisuća radnika je ostalo bez posla, na stotine tisuća mladih bez budućnosti. Tržišta su pokupile multinacionalne kompanije koje dolaze od negdje drugdje. Dakle, prelazim na mišljenje. Prvi dio mišljenja je zapravo ideja u vezi koje svi zajedno i komisije, vijeće i mi moramo imati jednu zajedničku globalnu akciju i koje će cilj biti djelovanje u odnosu na sve aspekte, a ne tako kao što je do sada bilo po sektorima. Razno razni odbori su naime u ovo uključeni i tako je postupala do sada i komisija. A čini mi se da bi pristup trebao biti globalan, odnosno holistički. Drugo, od e, kraja ugovora se kao iz 2002. godine više nije moguće podržavati ovaj sektor koji je od strateške važnosti za naše gospodarstvo. Postoje drugi sektori koji mogu biti konkurentni i koji bi mogli dobiti društvenu podršku, na primjer alumini. Ovo je dakle pitanje koje valja riješiti i mi u tom smislu predlažemo izdavanje mišljenja sa strane našeg odbora o tome kako postoji mogućnost da se ovaj strateški sektor podrži. Treće, koje su posljedice izostanka ovakve podrške? Naravno, valja se prilagoditi trenutačnoj situaciji, okolnostima, e, potrebi za restrukturiranjem, ali koje su posljedice toga? Vrlo često posljedice nisu dobro promišljene, ne mogu se anticipirati i u tom smislu mislim da moramo uzeti u obzir izvješće SRK koji govori o tome koje su posljedice i aspekti ove industrijske preobrazbe. E, udruženje sindikata je reklo da podržava ovo izvješće, međutim ja moram reći da nažalost komisija ne bi smjela biti tako prezriva prema ovom tekstu i mislim da bi ga trebala uzeti u obzir i razmatrati što je moguće prije. Četvrto se odnosi na pomoć radnicima koji su žrtva restrukturacije, posebice s novim e, fondom za prilagodbu globalizacije, o tome ponovo danas razgovaramo, ali ja evo koristim ovu mogućnost e, da kažem da bi bilo jako opasno smanjiti razinu ovog fonda i peto, ono što tražimo stalno, naš odbor, a e, to je jedna nova europska strategija za zdravlje i sigurnost na poslu. Moramo rješavati teškoće vezane uz probleme metalurgije i na koji način ova situacija utječe na zdravlje radnika od stresa e, do muskulatornih problema jer ovo isto tako ulazi u kalkulaciju prava na mirovinu ovih e, radnika. Eto, to bi bilo ukratko e, to što sam ja htio reći u pogledu mog mišljenja i nadam se da će biti amandmana i sugestija. Hvala. Hvala, a sada e, u ime socijalista demokrata izvjetitelju Sjenju. Hvala E, ja se također pridružujem riječima mog kolege koji je izrazio svoju duboku ožalošćenost tragičnom smrću radnika iz sektora, sektora metalurgije koji je iz područja Liježa. E, to je doista tragično međunarodne kompanije odlučuju e, hoće li i kako zatvarati radna mjesta. Mi moramo naći prostora za reagiranje. Ja želim e, podsjetiti koliko je važno naći mjere pomoći, uključujući i psihološku pomoć za osobe koje su žrtve e, ukidanja radnih mjesta. Glede mišljenja kolege, ima tu puno tema koje svakako uglavnom podržavam. Dakle, uključeno je financiranje, potreba financiranja, suočavanje s fenomenom restrukturiranja, e, mogućnost javnih e, ulaganja, restauracija ove dosta važne europske baze. E, sve to je važno i ide u prilog argumentu da financijska sredstva pomoći moraju ostati najmanje na istoj razini. Amandmani. E, mislim da bi trebalo neke stvari tu osnažiti. Mislim prvenstveno na industrijsku strategiju multinacionalnih kompanija. Pogotovo u slučajevima kada smatraju da im se više isplati zatvoriti neki pogon nego ga prodati konkurenciji. Naime, mora se omogućiti javnim službama da u nekim slučajevima sudjeluju u ovim procesima i da vide kako bi se mogao ovaj sektor, odnosno dotični pogon, ponovo učiniti dinamičnim i konkurentnim. E, mora postojati jednostavno više načina da se Europa bori protiv dumpinga i vidjeti e, ulaganja u sektore kao što su integrirana metalurgija, e, moramo vidjeti i uvidjeti da je to od ključne važnosti da su to ti bazični osnovni sektori. Mm, izvješće SERKAS referencu, odnosno upućivanje na to izvješće također treba naglasiti. Mislim da treba inzistirati na važnosti industrijske politike u, u, u Europi i da svaka regulativa, reguliranje mora biti prilagođeno e, situacijama i okolnostima. Hvala lijepa, Frederik. Sljedeći Filip Benjen u ime liberala. Hvala. Hvala izvjestitelju na mišljenju o ovoj vrlo važnoj temi. Mislim da industrija čelika je i nadam se da će i ostati važna za Europu u budućnosti i zato što je važna za čitav niz sektora poput inženjeringa i automobilske industrije. Isto tako u sektoru obnovljivih izvora energije metalurgija nam je također potrebna jer je to naravno bolje da sami proizvodimo nego da uvozimo. No, prolazimo kroz teška vremena i slažem se s gospodinom Dardenom o tome da multinacionalne tvrtke zapravo žele zatvoriti postrojenja. Isto tako slažem se onome što je rekao o dumpingu, o spuštanju cijena, jer to primjećujemo u mnogobrojnim sektorima. No, postoji još čitav niz faktora koji tome doprinose. Mislim da nije u redu da se koncentriramo samo na jedan, a izvješće se koncentrira samo na, na upravljanje, na ulogu uprave Dakle, da se ostvari što veća zarada na uštrb plaća i ulaganja. Tvrtke uvijek traže profit, zaradu, to nije nešto što bi nas trebalo iznenaditi. No, postoji čitav niz mnogo složenijih pitanja. Jedan dio je pitanje pot ponude i potražnje, jedan dio je dumping i treći dio su i cijene e, energije diljem svijeta. Tako da mislim da se moramo koncentrirati na sve ove faktore, a ne samo na jedan. Isto tako imao sam priliku pogledati priopćenje komisije o ovom e, tekstu i vidim da, da je komisija već definirala e, državnu pomoć da se mogu koristiti u područjima istraživanja i razvoja, zapošljavanja. Tako da mislim da je bitnije da postojeće odredbe koristimo učinkovitije nego da tražimo reviziju. I zatim, naravno, mislim da se sredstva iz europskih fondova moraju koristiti za obučavanje i to je pogotovo važno u ovom vremenu promjena, industrijskih promjena. Tako da, mm, hvala vam. Hvala vam. Iz Europske komisije, želi li netko nešto reći? Dobar dan, govorit ću francuski. Kao prvo, hvala odboru za zaposlenost što je odlučio izraziti svoje mišljenje na ovu temu. Ja sam e, šef službe koja se bavi sirovinama. U velikoj mjeri podržavamo stavove izvjestitelja. E, pogotovo dvije stvari koje je zastupnik spomenuo u svom uvodnom izlaganju, a to je potreba za jednom općom holističkom vizijom jer rezultat postupanja do sada je takav da se kumuliraju neke stvari što je posljedica često činjenice da postupaju različiti odjeli unutar komisije, različite službe koje nužno ne razgovaraju međusobno. Vi ste vidjeli naš prijedlog akcijskog plana, mi smo završili sa studijama utjecaja, dakle kako će zakonodavstvo imati kakve posljedice na različite metalurške sektore i pogledali smo, pokazali kakav točno utjecaj posljedice ovo ima na ne samo čelik, već i na drugu metaluršku industriju. Rekli ste da je, i to je točno, često ovaj sektor e, zanemaren. E sad smo mu dali prednost i naša studija pokazuje da tijekom krize situacija sa metalurškim sektorom je imala i tekako utjecaja na zakonodavstvo u tom smislu. Sporazum se ka se bliži svom kraju i to je točno, kao što je jedan zastupnik rekao, već sada postoji mogućnost da se deblokira pomoć, pomoć za razvoj i rast, ali potrebne su javne konzultacije u vezi pomoći za restrukturiranje. Dakle, treba li integrirati čelik ili ne u ovaj tip restrukturiranja. Postojaće dakle mogućnost e, očitovanja budući da ćemo se upustiti u javnu konzultaciju. Socijalna animacija ostaje ključni prioritet. Svi ste spomenuli tragični događaj u Liježu prije nekoliko dana i vidimo da govorimo dakle o nečemu vrlo životnom, vrlo konkretnom. Socijalna dimenzija ovog problema je i tekako prisutna. Restrukturiranja će biti puno. E, na dijelu vidimo globalizaciju cijelog sektora i isto tako tranziciju u pogledu načina proizvodnje e, čelika e, električne peći će biti dominantnije a tu ima manje radnih mjesta. Ako želimo očuvati metalurgiju u Europi, morat ćemo se odlučiti za električne peći, a takve peći obslužuje manji broj radnika. Treba dakle uzeti u obzir socijalnu dimenziju svega toga, što uključuje naravno i edukaciju, obrazovanje. E, tu isto tako će trebati održati potrebnu razinu pomoći, odnosno financiranja. Nadalje, u pravu ste e, kad kažete da e, čelik pati zbog trenutačne krize, e, pati isto tako i automobilska industrija i to je uzročno posljedično povezano. Ali naše studije pokazuju da će do 2030. godine doći do porasta ovog sektora i mi moramo taj sektor očuvati, moramo ga zadržati u Europi. I zadnje, način komercijalnih e, obrana, kako se komercijalno braniti od rizika. E, mi moramo na dobar način mudro koristiti sve metode koje su nama na raspolaganju. Komisija u tom smislu iznijela jedan prijedlog, trenutačno se vode diskusije između Vijeća Europe i parlamenta. I mi se nadamo da će se revizija ovih instrumenata, financijskih instrumenata za komercijalni tip zaštite, da će se ti prijedlozi e, vrlo brzo finalizirati. Eto, to bi bilo sve. Hvala. I za kraj izvjestitelji, Patrik, dvije minute, jer poslije toga moramo preći na glasanje. Možeš tako brzo? Mogu, hvala. E, hvala svima koji su iznijeli svoje mišljenje, dali svoj doprinos. Drago mi je da se mišljenja ne razlikuju uvelike i da je naša radna osnova polazišna točka dobra. neka neke prijedloge iznio Erik Darden, e, prvenstveno u pogledu političkog uloga zajedničke industrijske metaluške politike. Možda bi trebalo upravo taj ulog ojačati, odnosno naglasiti njegovu važnost. E, tržište je danas takvo da je konkurencija velika i da jedva možemo izdržati pritisak konkurencije. E, ja sam čuo i primio na znanje sve što su kolege predložili, pa ćemo s tim na umu prionuti na posao. Hvala. Amandmani 24. listopad do 12. I sada možemo preći na glasovanje. Imate li svi svoje kartice? Svi, odlično. Imamo socijalnu dimenziju ekonomske i monetarne unije koja je prva na redu. Izvješće Beres. Imamo nekoliko lista, nadam se da imamo svi iste. Da, dakle, priopćenje komisije. Točka 1 i 7. Prijedlog je da glasamo u dijelovima. Tko je za? Tko je protiv? Hvala. Robert. Možda bolje da glasamo elektronski. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Rezultat? 17 za i 1 protiv. Amandman 2. Gospođe Cornelison. Tko je za? Tko je protiv? Možda je bolje da i sada probamo elektronski glasovati. Glasovanje je otvoreno. Hvala. Glasovanje je zatvoreno. Rezultat je 16 za, 19 protiv. Tako da odbija se. 3. Tko je za? Dobro, već, jasna većina. Tko je protiv? Suzdržani. Dobro, gotovo nitko. Suzdržani? Nitko. E, broj 4 je povučen. Vidim da to ne piše na popisu, ali jest povučen. E, amandman broj 5, tko je za, Protiv? Odbija se. Broj šest je povučen. broj osam je e, kompatibilan. Tko je za? Tko je protiv? Bolje da provjerimo. Amandman broj osam. Šest je povučen a sada glasamo na, za osam. Što radimo najprije? Krivo su posluženi. Dobro, ponovno. E, amandman broj 8 Fila Benjona. Tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo elektronski. Glasovanje je otvoreno. Hvala vam. Glasovanje je zatvoreno. Rezultat 18 za, 16 protiv. Filip, pobjedio se. Broj 9 je povučen, broj 10, Cornelison i ostale. Tko je za? Tko je protiv? Glasat ćemo elektronski. Glasovanje otvoreno. Rezultat 17 za 16 protiv. Čestitam. I e, finalno glasanje ćemo odraditi elektronski. Glasovanje je zatvoreno. 28 za, 6 protiv i 2 suzdržana. I dolazimo do drugog izvještaja, Beres. Tko je za, tko je protiv? Samo da budemo posve sigurni, glasujemo elektronički. Glasovanje je otvoreno. Ah, okay, good. Okay, so, good. We have the votes. We can finish the votes. Dankeschön, Abstimmung ist beendet. Glasovanje je zatvoreno. 17 glasova za, 16 protiv i 2 suzdržana. Broj 2. Marije Kornelisen, tko je za? Čapa, izvoli. Koji je rezultat prvog glasovanja? Bilo je 17 za, 16 protiv i 2 suzdržana. Usvojeno je. Broj 2, dakle. Marija Kornelis i ostali. Tko je za? Tko je protiv? Provjerimo elektronski. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. 18, 17 protiv i 1 suzdržan. Dakle, usvojeno je. Broj 3. Čaba. Tko je za? protiv. Provjerimo elektronski. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Rezultat je 17 za i 20 protiv. Nema suzdržanih, dakle odbija se. Broj 5. Emer Costello. Da, je povučeno, broj četiri, čaba. Tko je za? Hvala, protiv. Provjerimo elektronski. Otvaram glasovanje. Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram glasovanje. 17 za, 20 protiv, odbija se. Broj 7, isti autor, Tko je protiv? Velika većina, dakle, odbija se. Glasujemo o broju šest. Tko je za? Protiv? Velika većina je protiv, dakle, odbija se. Čaba Ori, broj 8. Tko je za? Čini se jednaka većina. Tko je protiv? Odbija se. Broj devet. To je povučeno. 11. Kompatibilno sa jedan i deset. Tko je za? Protiv? Odbija se. Broj 12. To je povučeno. Broj 13. Phil Tko je za? Protiv? ista većina, dakle odbija se. Broj 14. Tko je za? Protiv? Mala je razlika. Htio bih prvo vjeriti. Dakle, broj 14. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo glasovanje. 15 za, 20 protiv. Broj 15. Tko je za? Hvala. Protiv. Ista većina, dakle odbija se i konačno glasovanje. Glasujemo elektronski. Zatvaram glasovanje. 17 glasova za, 17 protiv, 2 suzdržana. Dakle, odbija se. Gut, und dann kommen wir zu der oral question, richtig? Prelazimo na usmeno pitanje. Kolega će govoriti španjolski. Gospodine predsjedavajući, ne znam da li su moji kolege shvatili ovo što smo upravo učinili. Imat ćemo priliku definirati rezoluciju iz koje će se shvatiti razlika stavova parlamentarnih klubova i moramo se zapitati o ovom priopćenju. Ne znam jeste li svjesni da smo još u postupku, e, još uvijek ne donosimo nikakvu odluku i u svakom slučaju ovakvo, ovakvo glasovanje zapravo mm, to je isti režim kao i glasovanje za amandmane. I sad ne znam da li to možemo učiniti na ovaj način. Dakle, treba nam većina, ista većina. Hvala. Csaba. Predsjedavajući. Ima, glasovali smo, imamo ishod i to se mora zabilježiti. Nismo slučajno glasovali protiv ovoga. Zato što mislimo da to šteti suverenosti zemalja članica. Ne želim sudjelovati u izbornoj kampanji socijalista. Dazu, Alessandro. Alessandro. Gospodine predsjedavajući, ovaj prvi komentar je potpuno smiješan. Dakle, to ne može biti neustavno tražiti od vijeća, postaviti ovo pitanje vijeću. I ako ovaj parlament ne može vijeću postaviti pitanje što misli o komisiji, onda možemo slobodno i zatvoriti parlament i ušutiti zato što će to značiti da ćemo imati jedan posve drugačiji politički parlament model od onoga za koji se zalaže parlament. Dobro, mislim da bismo svejedno trebali glasovati o idućoj točki, to je usmeno pitanje. Na istu temu, slažete li se? So, wir haben den politischen Meinungsaustausch gerade mit erfahren. Dobro. Imali smo političku razmjenu mišljenja. Dolazimo do iduće točke dnevnog reda, ukoliko se slažete. Kolegice Tatjane Ždanoke o provedbi ankete o radnoj snazi u zajednici. Amandman broj četiri. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Hvala. Jasna većina. Koja je to odbila? Glasujemo u bloku od 5 do 8. Tko je za? Protiv? Odbijeno je. Usmeni aman man odbora za proračune, broj 2. Ima li problema s tim? Ne. Dakle, proračun broj 2. Tko je za? Hvala. Jasna većina. Kompromis E. Tko je za? Hvala. F. Jasna većina. Kompromis G. Opet jasna većina. Broj 24. Gospodje Saja, tko je za? Kompromis A. Jasna većina. B jasno je. Broj 2, izvjestiteljice, tko je za, tko je protiv, odbija se. Kompromis C, tko je za? Hvala. Kompromis D, jasna većina, usvaja se. Broj 18, tko je za? Jasna većina. Usvaja se. Glasujemo o izvješću u cijelini, elektronski. To je za nacrt izvješća. Zatvaramo glasovanje. 32 za, 2 protiv i 3 suzdržana. Glasujemo o nacrtu zakonodavne rezolucije. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 30 za, 2 protiv i 3 suzdržana. To nas dovodi do pitanja želimo li ući u pregovore ili ne jer nam treba glas većine. Otvaramo glasovanje. Hvala. Zatvaram glasovanje. 31 za, 3 protiv i 2 suzdržana. Hvala vam i čestitamo izvjestiteljici. Sljedeća točka dnevnog reda je izvješće Lambert. Nje nema, ali tu je izvješće. Dakle, kompromis B. Tko je za? Usvaja se. Kompromis C. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Jasno je većina za. Mislim da je većina za. Broj 14. Tko je za? Hvala. Protiv. Jasna većina je za. 15. Tko je za? Protiv. Nitko ne može biti protiv ovoga. Broj 16. Tko je za? Protiv. Jasna većina je za. Kompromis D. A tko je za? 18. Tko je za? Protiv? Jasna većina protiv. Broj 20, Phil Benjam. Tko je za? Protiv. Jasna većina je za. Amandman Antigoni, broj 21. Tko je za? Protiv. Kompromis E. Tko je za? Velika većina. Broj 25. Autorice. Tko je za? A, ovom se ne glasuje. Ali svi vi bili za da smo glasovali. Kompromis F. Jasna većina za. Hvala vam. Broj 1. Tko je za? I kompromis A. Hvala. Velika većina. I konačno broj 3. Kolegica Antigoni, tko je za? Hvala. Protiv? Jasna većina je za. I konačno glasovanje o izvješću Lambert. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Jasno 33 za, 2 protiv i nema suzdržanih. Čestitamo Džin. Možemo prenijeti dobru vijest. Dolazimo do izvješća Kaza o akcijskom planu za sektor malo prodaje. Gospodine Becker, Počinjemo sa kompromisom E. Tko je za? Broj 3. Tko je za? Protiv? E, glasujemo elektronski. Glasovanje je otvoreno. Hvala. Vidimo neka neslaganja. To je broj 3. Još uvijek glasujemo. Koji je broj kompromisa u kojem glasujemo? Broj 3. Zato je dobro da glasujemo elektronski. Broj 3, dakle, Milan Sabrnoh. Glasovanje je zatvoreno, 20 za, 16 protiv i nema suzdržanih. Dakle, uspio je. Broj četiri, kolege Pupakisa, tko je za? Jasna većina. Broj pet, odvojno glasovanje. Prvi dio. Tko je za? Jasna većina. Drugi dio, tko je za? Protiv. Mislim da to moramo provjeriti elektronski. Dakle, glasujemo u drugom dijelu amandmana. Zatvaram glasovanje. 19 za, 17 protiv. Nema suzdržanih. Kompromis B. Tko je za? Jasna većina. Hvala vam. 10 pupakis. Tko je za? Jasna većina. Hvala vam. Amandman 11 u dva dijela, prvi dio. I drugi dio. Samo čas, tu je i usmeni amandman kluba Alde. Protivi protivili se tko, tko dobro, drugi dio tko je za, sa usmenim amandmanom. Jasna većina, hvala vam. Preporuča da se socijalni partneri, tko je za? je protiv? Čini se da je većina protiv. To stoji kod mene u popisu. Čaba, imaš li pitanje? Nije bilo sasvim jasno. Drugi dio je sa amandmanom. Mislim da ne trebamo o tome posebno glasovati. Dakle, glasovali smo za ovaj drugi dio, odnosno o tome smo već glasovali. I već je usvojeno. Dakle, dolazimo na 12. Opet glasujemo odvojeno. Prvi dio. Kolege Andreja, Kocolino. Tko je za? Protiv? Moramo ovome glasovati elektronski. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 17 za, 16 protiv i 2 suzdržana. Drugi dio. Tko je za? Jasno, većina. To je usvojeno. 13. Tko je za? Protiv? usvojeno 14. To je usmeni amandman. Tko je za? Jasna većina. 15. Tko je za? Jasna većina. Hvala. Kompromis C. Hvala. Jasna većina. Opet usvojeno 20. Tko je za? jasna većina. 21. Odvojeno glasovanje, prvi dio. Tko je za? Protiv? Nekoliko glasova protiv. Dakle, usvaja se drugi dio. Tko je za? Protiv? Provjerimo, glas, provjerimo elektronski ovaj drugi dio. Zatvaram glasovanje. 16 za, 15 protiv i 3 suzdržana. Usvaja se. Kompromis D. Tko je za? Jasna većina. Hvala vam. Sada 24. Tko je za? Hvala. 25. Tko je za? Protiv? još jasna većina za, 26. Od 26 do 31 možemo li u tome zajedno glasovati? 27. Mm, Idemo onda jedan po jedan. 26. Tko je za? Hvala. 27. Tko je za? Hvala. Jasna većina. 28. Tko je za? Protiv? Provjerimo elektronski. Zatvaram glasovanje. 23 za, 13 protiv. To se usvaja. 29. Tko je za? Protiv? Provjerimo elektronski. Dakle, broj 29. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 19 za, 13 protiv. I 3 suzdržana. 30. Velika većina za. 31. Tko je za? Jasna većina. Usvaja se. I glasujmo o izvješću. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Trideset četiri za dva protiv i nema suzdržanih. Čestitam kolegi, želim mu da što prije ozdravim. Htio bih istaknuti onima koji su zakasnili da je bilo tehnički problema sa izvješćem Harkin i o njemu će se kasnije glasovati. Okay, gut. Also all diejenigen, die jetzt in andere Ausschüsse müssen, Kärtchen können wir rausnehmen, Abstimmung. Dobro. Svi koji trebate ići na neki drugi sastanak, odite, glasovali smo, sada ćemo raspravljati o nizu zanimljivih stvari. Nema kolege za točku broj 12. I uzimamo točke 20 i 21. Kolega Dardan ima riječ o dva izvješća i želimo čuti što će nam reći. Hvala. Predlažem da dva izvješća obradimo u jednoj intervenciji ako se slažete. Govorimo o amandmanima, ali moram malo podsjetiti na na stav, opći stav i filozofiju koja je temelj mog izvješća. U okviru mog kluba smatramo da više liberalizacije i zatvaranja neće pogodovati željeznici općenito i da njezina konkurentnost u odnosu na druga sredstva prijevoza se neće bitno poboljšati. I zbog toga smo bili suočeni s jednim izborom Dakle, da li mijenjati ili jednostavno odbaciti prijedloge, eventualno uzeti malo nijansirani pristup i ublažiti odredbe. I zato smo predložili amandmane kako na bit, na sadržaj teme, tako i na strukturu i nadamo se boljem finalnom rezultatu. U pogledu upravljanja, naš je cilj e, srušiti kineske zidove između različitih struktura i dokinuti veliku odvojenost i različitost. E, isto tako želimo u potpunosti ukinuti prijedloge komisije s tim u vezi. Isto tako u pogledu isključivog, isključive nadležnosti država u smislu izdavanja dozvola, e, datuma stavljanja u pogon određenih željeznica i tako dalje. Važna je također zaštita željezničkog osoblja E, isto tako, ukoliko dolazi do prijenosa koncesija, valja zaštititi prava radnika, e, osigurati isto tako socijalni dijalog, isto tako jamčiti e, reciprocitet s novim tržištima. Amandmana u svakom slučaju ima puno. Ono što općenito mogu reći da kad je riječ o upravljanju i obvezama javnog javnih usluga. Konstatiram konvergenciju sa zelenima i GUE i SND, naravno. E, s obzirom na intervenciju mog kolege kad je izdavao svoje mišljenje, čini mi se da ima ipak nekih razlika u mišljenju. Ovo je samo kratko, dakle sažeto mi pripremamo kompromisne amandmane i nastojat ćemo materiju sintetizirati. Hvala ti, Erik. Sada imamo nekoliko govornika. Gospodin Paš iz Luksemburga. Hvala. Hvala vam. razumijevanja za onoga što je rekao Frederik. Zbilja se suočavamo s ovim izborom i slažemo se s onim što je on rekao. Odbijanje nam ne bi pomoglo s obzirom na okolnosti. Europske željeznice se trebaju ponovno osoviti na noge, moramo se moći nositi sa izazovima. Fredrik je spomenuo kineski zid. Stalno govorim, ne može se imati jedinstveni pristup željezničkom tržištu u Evropi. Činjenica je da postoje različite kulture okolnosti u različitim regijama i zemljama i to se mora uzeti u obzir. To znači da zemljama članicama treba dati manevarski prostor da osmisle svoj željeznički sustav na najbolji mogući, na najbolji mogući način. Želimo izbjeći dodatnu administraciju i ukratko to govorim, Frederiku. Želimo se koncentrirati na osposobljavanje željezničkih posada. Znam da neki misle da radni uvjeti nemaju veze sa sigurnošću, ali ja mislim da oni apsolutno imaju veze s tim i da svakako moramo učiniti više. U slučaju preuzimanja moraju, mora postojati dodatna zaštita radnika i to veća od onu koju nudi komisija. Komisija se pozabavila važećim propisima i pozvala se na njih, ali ja mislim da moramo učiniti više. I vjerujem da će Frederik Dardan zajedno s nama uspjeti napraviti takve kompromise sve u interesu zaposlenika. Hvala, George. Sada Phil Benjen. Da, gospodin Filip je izvjestitelj iz Sijene za ova dva izvješća i on je uključen u pregovore o TNT mreži. Ja se sam bavim sa paketom željeznice u odboru za promet, dakle zajedno radimo na ovom pitanju i u drugim odborima, odnosno u nadležnom odboru. Zato smo podnijeli niz amandmana kada je riječ o otvaranju tržišta. Mislimo da je to potrebno kako bi se od tržište do kraja razvilo, kako bi razvilo svoj potencijal. Dakle, radimo na osnovu dokaza, na osnovu onoga što se odnosi na prilazak između raznih sredstava prijevoza. Otvaranje tržišta neće dovesti do socijalnog dumpinga. To se nije donijelo u onim slučajevima kojima smo se pozabavili. Ukoliko pogledamo podatke iz Ujedinjenog kraljevstva i Švedske koji su otvorili svoja tržišta, vidimo da su to jedine zemlje u kojima se željeznica razvijala. Gotovo su dvostručila u Ujedinjenom kraljevstvu. Dakle, mislimo da su to dobri primjeri na koje se valja ugledati. Oni nisu doživjeli pad u željezničkom prometu, naprotiv povećale su se mogućnosti, povećale su se plaće i povećala se razina zaposlenosti. Trenutno željezničko tržište u Europi ne radi na odgovarajući način, a zaštita statusa ko neće pomoći tržištu. Riječ je o balkaniziranom sustavu gdje je jako teško učiniti ono što želimo. Mora se povećati i razina pruženih usluga. Da monopolizirane željeznice u vlasništvu države ne izlaze u susret potrebama putnika. Zato mislimo da bi otvaranje tržišta trebalo biti ono što je potrebno. Naravno, zemlje članice mogu još e, zadržati jedan dio željeznica koji će biti u javnom vlasništvu. Taj model se pokazao uspješnim. Vidjeli smo da to dovelo i do povećanja razine učestalosti pružanja usluga. Potreban je natječaj koji će se pozabaviti tim pitanjem. amandmane smo uputili upravo da bismo to razjasnili. Moramo se držati vremenskog roka koje je zadala komisija, već zadržavanje bi nas dovelo do još dorasta neučinkovitosti u sustavu željeznice. Filip je podnio i mm, amandman koji se pozabavio minimalnom razinom usluga tijekom štrajka. To je garancija za putnike koji se kreću željeznicama. Već postoje pravila koje se tiču željezničkog osoblja. Ovaj paket ih ostavlja na razini na kojoj jesu, to u skladu sa na nacionalnim propisima o socijalnim standardima. Filip vjeruje da je institucionalno odvajanje između upravljanja i željeznice zapravo jedini način da se osigura jednaka pravila za sve, te da se izbjegne netransparentno financiranje. To bi nam trebalo donijeti bolje usluge za putnike, a to je ono čime se bavi četvrti paket mjera za željeznice. Udnio sam i amandmane koji se bave pristupu tržištu usluga koje također treba zaštititi. Filip želi nadalje raspravljati ovim amandmanima sa izvjestiteljima iz Sjene. Hvala vam. Hvala vam. hvala vam puno. U ime zelenih Elizabeth Schroeder. Točno, to je točno. I ja sam podnijela velik broj amandmana. i voljela bih čuti od izvjestitelja što misli o njima. Tu ponajprije mislim na amandmane koji se odnose na odvajanje infrastrukture od operatera. Tu smo se koncentrirali na ono što ulazi u opseg rada našeg otpora, te mm, o tome dakle što ćemo sa radnicima. Savršeno je jasno da je ovo vrlo složen paket sa različitim oblicima posljedica za zemlje članice. No, ne smijemo zatvoriti oči pred europeanizacijom sektora i moramo osigurati da postoje minimalni standardi za radnike. I to kad govorimo o obučavanju i certifikaciji, Slažem se s onime što je do sada rečeno, no ako dolazi do strukturalnih promjena, jako je važno da radnici budu zaštićeni na odgovarajući način. Njihove vještine i znanje ne smemo ih odbaciti. Ovdje govorimo o stvarnim stručnjacima sa izvanrednim iskustvom. Ako odvojimo e, proizvodnju od operatera, onako kako to komisija predlaže, to nije dobra vijest. Zato što ćemo izgubiti taj bazen vještina koji trenutačno imamo u Europi. I zato bih htjela čuti od izvjestitelja koje je njegovo mišljenje. Što se tiče drugog dokumenta, mislim da ovo nije pravi trenutak za za takav dokument. Vidimo da se e, lokalna tržišta paraju. Naša je duž, imamo određenu dužnost prema općim uslugama i znam da u Belgiji i u Luksemburgu da vam to nije najveća briga, no imamo udaljene regije, imamo izolirana mjesta u Europi i tamo su ljudi koji, vjerovali vi to ili ne, bi htjeli imati na raspolaganju autobus ili vlak čak i u večernjim satima. I kad je došlo do prvog otvaranja, u parlamentu smo rekli da smo da želimo osigurati da ispunimo naše odgovornosti kad govorimo o uslugama općeg interesa i to da pomognemo tim najudaljenijim regijama, na primjer doline u Alpama, koje moraju zadržati svoje prometne veze. Osmislili smo odvojeni e, niz pravila koje komisija nije prihvatila i ulažem prigovor na to i uložit ću amandman da ponovno e, naglasimo važnost usluga općeg interesa. U okviru odbora za promet radimo na tome, to jest govorimo da e, bismo trebali putovati Europom e, na, s jednom kartom. I sad ja nemam ništa protiv integriranog, e, integriranih karata. Ali svi znamo koliko je teško uspostaviti integrirane karte između dvije susjedne regije. Jer možete imati vrlo različite scenarije. Možete imati promet e, velike gustoće, na primjer poput onog u gradovima, i ruralna područja i zaleđa. No opet, velik broj ljudi mora putovati između to dvoje. I moramo imati na umu i e, socijalnu dimenziju. Javni prijevoz ne bi trebao biti toliko e, skup da je samo za bogate. Udaljene regije moraju imati svoje osnovne prometne veze i to barem ujutro i navečer, a ne samo određene dana. I zato sam uložila svoje amandmane. Za mene je ovo vrlo važno pitanje i mislim da moramo održati strukture koje služe interesima naših građana i zanima me što nam izvjestitelj ima za reći. Hvala Elizabeth. A, želi li netko nešto reći iz komisije? Treba nam to za zapisnik. Hvala gospodine predsjedniče. Kao prvo, htio bih zahvaliti i izvjestitelju na poslu koji je obavio u odnosu na naša dva prijedloga, kao i na svim zastupnicima koji su uložili amandmane. Ovo su dva ključna teksta za željeznički sektor, jer se tiče ne samo željezničkih poduzeća, već i strukture i funkcioniranja e, regionalnih tržišta. Prije no što iznesem opaske u odnosu na amandmane koji mi se čine posebno važnim, prvo bih htio komentirati jedan vrlo važan aspekt e, prijedloga, a to je socijalni aspekt. Cilj našeg prijedloga, prijedloga komisije je povećati, poboljšati kvalitetu željezničkih usluga. E, I isto tako ponuditi veći broj usluga građanima a sve uz vrlo striktno poštivanje prava radnika. U tom smislu htio bih posjetiti da europsko zakonodavstvo već sada predviđa propise kojima se štite prava radnika u nekoliko tekstova, a koji previđaju mogućnost transfera radnika i zaštite njihovih prava u tom slučaju. Dakle, već postoje pravila kojima se štite prava radnika na europskoj razini. Postoji također e, veliki broj e, nacionalnih pravila u okviru kolektivnih ugovora. Naglašavam činjenicu e, da u onim državama koje su svoja tržišta otvorila E, Velika Britanija, Švedska, da nije bilo gubitka radnih mjesta. Naprotiv, e, povećao se broj radnika u željezničkom sektoru, kao što je to vrlo ispravno podsjetio gospodin Benjon. Za zaključak, komisija smatra da otvaranje tržišta željeznice ne smije biti percipirano kao opasnost za radnike, već kao e, mogućnost stvaranja novih radnih mjesta. E sad, što se tiče revizije uredbe o uslugama željezničkog sektora ima čitav broj amandmana koje komisija nažalost ne može podržati. Mi smatramo da su javni ugovori na temelju javnih natječaja pravilo, a ne iznimka. E, smatra se da je učinkovitost veća u ovom slučaju i da je ona između 20 i 30%. Ovo nije samo rezultat naše ekonomske analize, to je isto tako rezultat iskustava u državama e, članicama koje prakticiraju e, javne natječaje, na primjer Njemačka. Dakle, učinkovitost koja je vezana uz javne natječaje je velika. Stoga treba naglasiti naravno i transparentnost u korištenju javnih sredstava. E, to je ključno pravilo koje se odnosi na tržišta u Europi i ono mora ostati pravilo, a ne iznimka. U tom smislu komisija smatra da svi amandmani kojima bi cilj bio e, smanjiti, odnosno ublažiti, ukinuti e, prijedlog komisije u odnosu na dodjelu javnih e, ugovora, ugovora putem javnog natječaja, da sve to ne ide u dobrom smjeru. Nadalje, postoji potreba da se poduzeća prilagode novim strukturama i komisija je u tom smislu predložila jedan rok 2019. koji smatra da je razuman. Mi ne možemo podržavati e, rok koji bi bio puno drugčiju jer e, rok do 2029. jer onda će se zapravo konačno ugovori realizirati tek 2040. godine. Komisija predlaže e, prag od 5 milijuna eura, odnosno 15 godina trajanje ugovora i mi smatramo da nije opravdano ovu, ovaj iznos povećati na 10 milijuna eura. Što se tiče direktiva iz 2012. godine broj 34 i pružanje usluga, komisija smatra da nam trebaju propisi koji će jamčiti e, da se nove operatere ne diskriminira u odnosu na stare. Stoga pravila trebaju biti jasna, transparentna i mi smatramo da je naš prijedlog fleksibilan u onoj mjeri ukoliko predviđa jednu fleksibilnu strukturu koja će biti integrirana i koja će uzeti u obzir postojanje ovoga što su neki nazvali kineskim zidovima. Isto tako, kao što predlaže izvjestitelj, potrebno je održati ravnotežu između javnih ugovora i dakle ugovora o javnim uslugama i ugovora o komercijalnim uslugama. Kriteriji moraju biti vrlo detaljno razrađeni i komisija nije smatrala potrebnim, a ni dobrim da ovo uključi u tekst zakona. E, mi smo imali jednu preinaku već prvog željezničkog e, paketa e, i mi na tome još uvijek radimo. Eto, to su oni aspekti na kojima inzistiram. Ja se nadam da će izvjestitelji i ovaj odbor ovo uzeti u obzir prilikom finalizacije izvješća. Mi smo naravno na raspolaganju izvjestiteljima i članovima ovog odbora ako im treba bilo kakve dodatne informacije. Hvala gospodine Lježua. A sada za kraj Frederik. Frederik, dosta je bilo pitanja e, različitih mišljenja. Na tebi je da odgovoriš. E, hvala za početak e, svim klubovima, izvjestiteljima u sjeni na doprinosu, na amandmanima. E, hvala kolegama koji su intervenirali jutros e, i hvala naravno komisiji na njihovom doprinosu diskusiji. Moram reći da me intervencije ne iznenađuju toliko jer su manje više u skladu s onim što sam mogao i iščitati iz predloženih amandmana. Ja sam u mom uvodnom izlaganju rekao da ja osjećam da postoje velike razlike u odnosu na pučane, klub pučana, ali i e, bitne točke približavanja sa zelenima i amandmani su to odrazili. Ja ću nastojati integrirati sve amandmane i predložiti kompromise i o tome ćemo u narednih nekoliko dana razgovarati. E, liberali, njihov pristup je e, drugči, čak proturječan u odnosu na naš pristup. Iako su ciljevi isti, e, E, dakle dokinuti te kineske zidove koji postoje između željezničkih e, regija i prostora. Međutim, moramo imati na umu također aspekt dostupnosti e, u odnosu na neke regije koje nisu baš dovoljno pokrivene željeznicom moramo vidjeti kako njih integrirati. No, kraj našeg rada je još daleko i mislim da o ovome možemo još raspravljati. Ja sam otvoren svakako za e, svačije mišljenje i siguran sam da prilikom sastavljanja kompromisa i završne liste za glasanje E, ćemo imati prilike dosta, za dosta bogatu raspravu. Dobro, hvala Frederik. 14. studeni je rok za kompromise glasamo u našem odboru. 26. studenog glasuje se o izvješću na odboru za transporta u veljači na plenarnoj sjednici. E sada, točka 13. Socijalna dimenzija Europske ekonomske i monetarne unije. Ne znam Budući da gospođe Beres nema, želi li itko uzeti e, riječ? Da, vi ste na popisu. Čobauri će dobiti prvi riječ. Hvala vam htio sam reći iznijeti nekoliko detalja o pitanjima koja su postavljena za vrijeme glasovanja. Kada je priopćenje komisije objavljeno, to smo pozdravili i mislili smo da postoji stvarna potreba da prilikom izgradnje ekonomske i monetarne unije i prilikom definiranja pravila da trebamo ipak imati detaljnije podatke o socijalnom učinku ekonomske i monetarne unije. I naravno unutar naše ekonomske i monetarne unije želimo imati socijalnu dimenziju i u potpunosti podržavamo tu ideju. Mislim da je dobra ideja da imamo taj e, semafor i to je uključeno u priopćenje komisije. No, ovdje govorimo o instrumentalnoj mogućnosti koja će pružiti precizniju sliku, ali ne slažemo se da se iz toga izvlače automatski zaključci, kao što je spomenuto u dokumentu. Zato što socijalna politika i cijelo to područje ne ostavlja puno prostora za aktivnosti Europske unije. Definirane su nacionalne strategije i za nas je dobro da se koncentriramo na pravna ograničenja, da učinimo odgovarajuću analizu kako bismo pripremili dobre smjernice. I kad, na primjer, gledamo mm, na smjernice o zapošljavanju, o socijalnoj uključivosti, o pokazateljima, Mislim da nam je za sve to potrebna preciznija analiza. Jer takva bi analiza pomogla i zemljama članicama i dala im materijala za razmišljanje i dobre ideje. No ne želimo da se izvlače automatski zaključci na temelju tih socijalnih analiza, što je slučaj u, e, što je slučaj drugdje. Ovdje govorimo o zajedničkoj europskoj nadležnosti s jedne strane, te nacionalnoj nadležnosti sa druge strane. U tekstu vidimo dosta problema i htjeli bismo e, neke dijelove izbrisati, neke izmijeniti. Sada evo prolazim kroz svoje dokumente. I mislim da će biti da ćemo imati mogućnost e, ostvariti dogovor. Evo, pronašao sam. Želimo izbrisati F i O, P, Q, S, X. Zatim jedan dio dva, drugog i tako dalje. Tako da u okviru kratke rasprave, mislim, ne možemo sada baš ići u sve sićušne detalje, no u načelu smatramo da bismo trebali odgovoriti komisiji da i reći da poštujemo želju zemalja članica da im se ne oduzmu nadležnosti kad govorimo o socijalnoj politici i želimo poštivati e, osnivačke ugovore. No, želimo nadograditi neke argumente i političku strategiju i mislim da bi parlament trebao odigrati svoju ulogu i prenijeti svoje poruke te surađivati s komisijom i vijećem. i želimo da se i to odražava u našem tekstu. Ali naravno da najprije želimo sjesti i dogovoriti se s kolegama. Dobro. Čamba u ime Pučana, a sada kolega Serkas u ime socijalista. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ovo je važan trenutak u političkoj raspravi o Europskoj uniji E, o tome raspravljamo na kraju našeg saziva i predstavlja novo, jedno novo poglavlje. I mislim da moramo biti hrabri i voziti prema naprijed, a ne gledati samo natrag. Zato što ono što se sada događa u Europi, zapravo to je priprema stvaranje jedne nove arhitekture za budućnost. I ono o čemu raspravljamo i ovo što predlaže komisija, iako za sada je to malo sramežljivo, je da ta nova arhitektura ne smije zaboraviti na socijalnu dimenziju. Dakle, ekonomska i monetarna unija mora imati jednu socijalnu dimenziju, a ne da imamo slučaj kao sada da socijalna dimenzija ne postoji. Postoji, postoje dugovi, postoji borba za suradnjom i borba protiv gospodarskih neravnoteža. No, u agendi ne postoji ništa što gleda što se događa građanima, što se događa s tržištem rada i Horizont 2020 je nestao zbog e, hitnosti ove krize. I drago mi je da komisija nakon mnogih e, obećanja vijeća je počela nešto raditi i zato u ovom odboru moramo to pozdraviti i ne dakle imati obrambeni stav. Naš odbor će dati mišljenja ostalim e, kolegama o dakle socijalnoj dimenziji. I stoga dopustite mi da podsjetim kolege da smo upravo glasali e, dakle da vijeće ne sudjeluje u toj raspravi i ovo je rasprava dakle unutar metode zajednice i u, njemu, u toj raspravi moraju sudjelovati predstavnici svih institucija. I vrlo je proturječno da kad govorimo o tome da se treba saslušati zemlje članice i zemlje i nacionalne parlamente, a sada smo odlučili da nećemo poslušati mišljenja vijeća o budućnosti socijalnog stupa i nastojat ćemo u sljedećim satima pružiti više informacija, no mislim da je puno važnije da raspravimo o ovom proceduralnom postupku. Mislim da nema smisla da raspravljamo o priopćenju, a da ne slušamo države članice niti vijeće i nadam se da će mudrost kolega pobijediti i da ćemo pronaći rješenje. I naravno da se ne slažemo oko toga što treba biti socijalni stup, no moramo doći do nekog rješenja. U ime kluba socijalista pozdravljamo ovo priopćenje i napokon imamo nešto što će nam omogućiti da krenemo jednim putem i da socijalne dimenzije stavimo na istu razinu kao i ekonomske i monetarne aspekte. No, naravno, mi ćemo uložiti amandmane i nastojati ojačati rezoluciju. Mislim da je jako važno reći da nam komisija nudi raspravu u jednoj temi koja je jako važna, Dakle, moramo imati čitav niz pokazatelja, raditi na smanjivanju socijalne neravnoteže i iako to nije jednostavan posao, nije jednostavno pogledati se u ogledalo i vidjeti da smo svakog dana malo stariji, no moramo se pogledati u zrcalo i ispraviti probleme s kojima se suočavamo. Komisija nam nudi pet ključnih elemenata za sagledati situaciju u Europi i mi ćemo uložiti neke amandmane na rezoluciju kako bismo tu rezoluciju ojačali, kako ne bismo zaboravili na siromaštvo djece i druge neravnoteže i kako bismo imali točnije podatke o tome kako se e, kako nastaju te nejednakosti i neravnoteže. I naravno na kraju veliki problem je ne samo imati odgovarajući instrument za analizu, već još uvijek mnogo toga nedostaje u elementima koji bi mogli dovesti do politika kojima bismo anticipicirali događaje i nakon toga i korektivnih politika. Ma, na isti način kao što se radilo sa ekonomskih, makroekonomskim neravnotežama. Stoga moramo biti vrlo oprezni i imati na raspolaganju čitav niz e, kapaciteta koji će nam pomoći da predvidimo probleme i da ih potom onda rješavamo, da imamo odgovarajuće instrumente koji će nam to pomoći. jer te neravnoteže u ovim momentima krize upravo tako i funkcioniraju. I u našim amandmanima ćemo naglasiti činjenicu da gospodarska kriza se temelji na razlikama između zemalja članica. Euro je gotovo umro prošle godine zbog asimetrijama između zemalja članica. Teško je, to jest nemoguće je izgraditi unutarnje tržište s takvim razlikama. I teško je imati dakle, zajedničko tržište sa gospodarstvima koji na tako različit način funkcioniraju. I bit će nemoguće izgraditi Europu ako nakon, e, ako tržište rada, ako porezni uvjeti, ako se sve to nastavi razlikovati i ako ne bude išlo u smjeru kohezijske i konvergencijske politike, već ako se sve više, ako se dakle pojavljuju sve više razlike. Tako da ćemo za nekoliko godina otkriti na dramatičan način da ne možemo imati jedinstvenu valutu već bez e, koordinirane ekonomske i monetarne politike. Za nekoliko godina ćemo otkriti da ne možemo imati koordiniranu politiku ako nemamo isto tako i socijalnu koordiniranu koordiniranu socijalnu politiku. I, a sada se samo stvaraju politike od strane komisije ili politike od strane vijeća, na primjer, kad govorimo o nezaposlenosti mladih. I govorimo o mobilnosti građana iz zemalja periferije u središnje zemlje. No, ne možemo podržati razvoj E, zemalja koje su na periferiji time što ćemo slati radnike da rade u dakle zemlje koje su bolje razvijene u Europi. I to ne, to neće nikada, to, to nije održivo, to ne može funkcionirati i moramo uzeti u obzir e, socijalnu koheziju, teritorijalnu koheziju, mogućnost da svi mi budemo europljani. I na to će se koncentrirati naši amandmani. Mi nismo imali široku viziju u prethodnoj raspravi i nadam se da kad budemo razgovarali o amandmanima da će to shvatiti i da će shvatiti da, to nije socijalistički program i da to nema nikakve veze sa izborima. Tu govorimo o budućnosti Europe. Govori se o budućnosti milijuna ljudi, mladi, mladih radnika i tako dalje. I ako ćemo nastavljati činiti iste greške i ako ćemo odobriti novu dimenziju koju nam nudi komisija, ako nećemo imati pametniju strategiju koja će nam pomoći da spasimo socijalnu Europu, a spašavanjem socijalne Europe ćemo spasiti i Europu. Tako da, nadam se da sam bio konstruktivan, e, to je linija u kojoj će ići naši amandmani i ovo nije napor naše, naše kluba zastupnika, već to mora biti napor svi u nas, da napokon izađemo iz krize i da nam ova kriza zapravo bude mogućnost izgradimo bolju Europu. Hvala Alejandro. Znam kako je kad radimo s osjetljivim temama i ozbiljno je ovo što si rekao možda ćemo se, mislim da ćemo se morati ostalim e, izvješćima posvetiti malo, e, malo kraće vremena. fil ja neću, ja neću biti tako dugačak. Da, i Phil je ponovno izvjestitelj na ovom izvještaju, zahvaljujem i zahvaljuje iz, izvjestitelju na izvješću, no kao što možete, kao što ste vjerojatno i popisali, imamo nekih komentara. Kao i e, u prethodnoj raspravi ne slažemo se s automatskim stabilizacijskim instrumentom na razini Europske unije. Isto tako imamo problemi e, sa uvodnim izjavama O, A, T i U te stavcima 1, 2, 10 i 16 i 6 no smatramo da bi trebalo postati bolje praćenje socijalnih pokazatelja i da socijalni pokazatelji imaju ključnu ulogu u nadopunjavanju gospodarskih pokazatelja. No, vrlo smo skeptični s miješanjem e, gospodarskih i socijalnih e, pokazatelja u jedan semafor, u jednu tablicu. Ja osobno smatram da je to besmisleno, zato što mogli biste dobiti bilo kakve e, rezultate i što onda s njima ta ideja e, tog miješanog e, izračuna te miješane tablice mislim da nije dobra mislim da moramo imati socijalne pokazatelje naravno i moramo imati pokazatelje koje ćemo, kojima možemo vjerovati i koje možemo shvatiti i ako budemo to imali, znat ćemo i kojim putem ići. E, hvala vam na e, raspravi i veselim se što ću raditi na ovom dokumentu sljedećih nekoliko tjedana. Hvala. I sada dolazimo do zelenih e, i liberala. Elizabeth, hoćete li nešto reći? Možda bih mogla pojasniti neke stvari u Europskom parlamentu slažemo se da pokušavamo mm, posložiti stvari. Ne govorimo da odluke se moraju donositi na europskoj razini. Ne, nego govorimo da monetarna politika koja se definira na nacionalnoj razini ne želimo da se sve odlučuje na razini Europske unije. Želimo djelovati kao protuteža. Ja dolazim iz bogate zemlje i dakle ovakvi postupci nam štete i mi u, u klubu zastupnika zelenih E, mislimo da instrument za automatsku ravnotežu e, taj dobar i nije uključen u priopćenje komisije i mislim da je to vrlo velika greška. Govorimo o makrogospodarskim instrumentima koji omogućuju Europskoj uniji i da bude unija. A ovo što imamo u ovom trenutku očito nije dovoljno. I to je problem. Odvajamo se bogate i siromašne regije su sve udaljenije i zato moramo gledati i iznad nacionalnih granica. I paziti da nam se ne dogode visoke stope nezaposlenosti u perifernim zemljama zato što to šteti svima i siromašnim i bogatima zato što svi imaju uh, koristi od Europske unije i to je ono što leži iza priopćenja komisije i zato radimo na pripremi rezolucije. No, moramo paziti i svjesni smo toga da kad govorimo o gospodarskom upravljanju, dakle imamo određen niz ovlasti. Znamo koje su ovlasti Europske unije, znamo koje su ovlasti zemalja članica i imamo metode kojima možemo omogućiti određene stvari. To se zove e, metoda otvorene koordinacije gdje zemlje članice donose odluku o semaforu, o kriterijima. Tako da mislim da možemo napredovati samo e, na tim temeljima. Ali ako stavljamo, ako pripremamo prijedloge i stavljamo ih dakle na političku agendu, želimo ih dati e, vijeću, isto smo radili sa e, garancijom za mlade, to nije odluka Europske unije, to je odluka zemalja članica koja postignuta u okviru e, metode otvorene suradnje. I ako budemo surađivali, mislim da ćemo ostvariti jako puno napretka u svim zemljama, a to je najvažnije za one zemlje koje najviše pate od krize. Jer te se zemlje ne mogu same izvući iz krize i Mislim da bi to bilo korisno za cijelu Europu i da je to jedini način izlaska iz krize. Hvala, Elizabeth. Sada ću zbog vremena skratiti. Čoba, nekoliko minuta, izvolite. Hvala vam. Prije svega želim reći Alejandro da jasno da želimo doći do rješenja. Naš je problem da ne bismo trebali raspravljati o pitanjima na koje već znamo odgovor. A to svejedno radimo i postavljamo pitanja koji se, na koje se može odgovoriti samo na jedan način. Zato kažem da se približavamo izborima, ne želimo suđivati socijaliste, svako koristi svoje prilike kako želi. Međutim, mi ne želimo sudjelovati u ovome. Kada govorimo o borbi protiv siromaštva, mislim da se moramo ozbiljno pozabaviti ovim pitanjem i zauzeti ozbiljan pristup. Mislim da Europska unija ima ograničen set instrumenata na raspolaganju kada govorimo o razlikama između regijama. Tu su kohezijski strukturni fondovi. Međutim, svi znamo da je dostupno vrlo malo novca. Govorimo o 1% proračuna, što nije dovoljno da se nosimo s ovim problemima. Trebamo možda poboljšati koordinaciju. možda bi bila potrebna bolja analiza. Mislim da se ne možemo pozabaviti tim pitanjem umjesto zemalja članica. Europska unija kada je riječ o socijalnim politikama može, neki tvrde da može doći do nekih rješenja, međutim ja mislim da to nije moguće, da smo mi partneri na, kad je riječ o ovom pitanju i moramo biti partneri u pronalaženju načina da se to ostvari. Nemamo dovoljno ovlasti i novca. To je ono što je po meni najveći problem. Kada pogledate situaciju vidite da je riječ o automatskim mehanizmima, međutim nemamo za, na, za to na raspolaganju ni, na, ni sredstva ni načine. Ono što možemo činimo na osnovu inicijative za mlade. Za to smo izdvojili 6 milijardi, međutim to je zbilja kap u moru. Ukoliko to želimo dobro iskoristiti, moramo naći načina da proširimo informacije, a to moraju podržati zemlje članice. Hvala vam. Hvala bila rasprava s kojom ćemo zasigurno nastaviti. 23. Eh, listopada je rok za amandmane i to samo na engleskom. Molim vas jer neće biti vremena za prijevode. Hmm. Da kao što sam rekao, amandmanima ćemo se pozabaviti u studenom i na plenarnoj sjednici u studenom. Dolazimo do točke broj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 možemo sastaviti izvješće na našem odboru o socijalnoj zaštiti za sve, uključujući i samostalne djelatnike, je nešto od velikog značaja. Važno je o ovoj temi razgovarati na europskoj razini. Pogotovo ako se imaju na umu rezovi i štednje, Iako znamo da je porasla nezaposlenost, da su socijalna davanja ugrožena i u tom smislu sustav socijalne zaštite je isto tako bio velika žrtva. S druge strane, sa većom nezaposlenošću sve su manje socijalne kotizacije i to ugrožava europski socijalni model. Moje izvješće pokriva niz aspekata, ali su ključna dva. To je socijalna zaštita za sve, a drugo socijalna zaštita za samostalne djelatnike i njihova socijalna sigurnost. A sada ću kratko vam dati najznačajnije točke ovog izvješća. Prvo, e, nužno je modernizirati sustav socijalne zaštite. I to na način da se jamči adekvatna socijalna zaštita za sve. Dakle, da pristup imaju svi i da je u primjeni načelo nediskriminacije, no isto tako moraju se osigurati e, kapaciteti, dovoljni kapaciteti, pogotovo u svjetlu demokratskih e, promjena i promjena na tržištu rada. Financiranje mora biti odgovorno, trajno, održivo, pogotovo ako se ima na umu kriza. Socijalna zaštita mora biti adekvatna. Moramo se podsjetiti da socijalna ulaganja omogućuju pomirbu socijalnih i ekonomskih ciljeva. I to je razlog zbog čega socijalna ulaganja moraju biti svačena ne kao trošak, e, već kao mogućnost dohotka. Zaposlenost mladih. E, trebamo pogotovo ovdje biti sigurni da se nad njima ne vrši diskriminacija, da njihova prava na rad nisu ugrožena. Zemlje članice moraju posebnu pozornost skrenuti na najranjivije skupine društva, nezaposlene, mlade, e, mlade obitelji, e, djecu. Svima njima treba osigurati odgovarajuću socijalnu zaštitu. S druge strane, države članice moraju također pobrinuti se da socijalna zaštita bude lakše dostupna i to osjetljivim ranjivim skupinama društva. Postoje tako, na primjer, e, neki članovi društva koji imaju potrebu za posebnom dugoročnom njegom. I u tom smislu me je posebno e, zanimala dostupnost socijalnoj zaštiti u ruralnim područjima. Jer u posljednje vrijeme se sve češće susrećemo slučajevima eksploatacije e, radnika i ja mislim da se trebamo snažnije boriti protiv nedeklariranog rada i takve radnike isto tako zaštititi. E, što se tiče ušteda, znači, čini mi se da jednostavno nije prihvatljivo da se ugovori o poslu, e, uobičajeni ugovori, zamjenjuju atipičnim ugovorima kojima se smanjuje socijalna zaštita. Ja tražim da komisija analizira situaciju i da osigura to da se amandmani u nacionalnim zakonodavstvima, amandmani koji se tiču socijalne zaštite, da su oni takvi da nemaju negativne posljedice na radnike i da se načelo sigurnosti ne krši. Sada nekoliko riječi o samostalnim radnicima. E, ovome sam pridodala posebnu pažnju u mom izvješću. I ovdje postoji određeni broj rizika koje valja spomenuti. Narav e, poslova i načina zaposlenosti se mijenja. Samostalnih radnika je sve više i postoji rizik da ova skupina radnika ostane nepokrivena socijalnom zaštitom. I stoga politika u odnosu na njih mora biti jasnija. Za sada definicije nisu jasne. E, ne zna se točno što je samostalni rad i zato apeliram na komisiju da izađe s jednom vrlo jasnom definicijom samostalnog rada što će omogućiti da se obuhvate svi oblici neovisnog, odnosno samostalnog rada, jer ćemo tek tako i samo tako moći jamčiti socijalnu zaštitu svima. Također e, valja vrlo jasno definirati lažne samostalne radnike, jer neki samostalni radnik može e, biti instrument nelojalne konkurencije, može biti izlika da se tog radnika onda liši njegovog prava na socijalnu zaštitu. Dakle, na toj razini postoji rizik od socijalnog dumpinga, e, nelojalne konkurencije i kršenja prava radnika. Najvažniji aspekti, naglašavam još jednom, s obzirom da nemamo zajedničku definiciju, e, ta situacija koordinaciju i socijalnu zaštitu samostalnih radnika uvelike otežava i to ima nepovoljnog učinka na slobodno kretanje samostalnih radnika. Nemamo nadalje dovoljno podataka o količini, načinu, broju samostalnih djelatnosti i radnika. Ti podaci e, bi trebali biti kvalitetniji, e, opsežniji i oni bi nam onda omogućili da u obzir uzmemo sve ove različite skupine, da analiziramo njihovu situaciju u odnosu na e, razno razne kriterije kao što su e, životna dob, spol e, i tako dalje. Starenje društva, zatim invaliditet, e, raznorazni oblici e, dopusta, sve to valja uzeti u obzir. Oni koji imaju status samostalnog radnika moraju biti na kvalitetan način informirani o svojim pravima koja potječu iz njihovog statusa. I komisija i zemlje članice moraju pružiti te podatke. Skrećem pozornost na jednu skupinu radnika kojih je sve više, a to su samostalni radnici koji su ekonomski ovisni. Naime, riječ je o radnicima koji e, zbog e, naravi svojeg posla, koji su vrlo bliski e, ne plaćenim radnicima i čija je situacija usporediva sa situacijom radnika koji rade na plaći. E, eto, za sada toliko. E, očekujem intervencije kolega, pogotovo izvjestitelja u sjeni, kako bi svi zajedno mogli poboljšati kvalitetu ovog izvješća. Izvjestitelji u sjeni, Phil Benjen, Maria Cornelissen, ne znam, možda će i komisija htjeti nešto reći. Phil, imaš riječ. Hvala vam. Problem je ovdje što engleski prijevod nije bio dostupan do jučer popodne. Bio sam u trijalogu tada. I bacio sam tek lećem, letimičan pogled na ovaj tekst. Razine dostupnosti socijalnoj sigurnosti Trebaju nam, treba nam biti na umu da kada govorimo o tome da je to na razini zemalja članica, da se one, da to u području njihove nadležnosti, moramo se oprezno pozabaviti s tim. Također se slažem da bi se zemlje članice trebale zalagati za borbu protiv siromaštva i socijalne isključivosti. I drago mi je što je utvrđena razlika u praksama u zemljama članicama. Slažem se sa izvjestiteljicom da, samo, da samostalno zaposleni radnici mogu pozitivno utjecati na fleksibilnost tržišta, međutim potrebno ih je socijalno zaštititi. Nisam siguran hoće li komisija moći dati pravnu definiciju ove vrste radnika. Mnogo toga je povezano sa poreznim zakonima različitim, koji su različiti u različitim zemljama zato što je porezna politika u nadležnosti zemalja članice. To može dovesti do problema, teško je naći jedinstvenu definiciju u tom smislu. Mislim da nije u komisijinoj nadležnosti da kažnjava e, tvrtke koje zapošljavaju ove lažne samostalno zaposlene radnike. To je ono što sam uspio pogledati u izvješću, te se radujem što ću raditi na ovom izvješću u sljedećih nekoliko tjedana. Hvala. Riječ ima kolegica Cornelisen. Hvala vam. Mislim da je važno pozabaviti se ovim izvješćom u ovom, u ovom trenutku. U krizi smo vidjeli povećanje broja samostalno zaposlenih radnika, a izmijenila se i motivacija ljudi da se razviju u samostalno zaposlene radnike. To im omogućava slobodu, više mogućnosti za inovativni rad. Međutim, mnogi ljudi su postali samostalno zaposleni zato što su to morali postati. Poslodavci zaziru od određene vrste ugovora. Teško je ne uskladiti obiteljske obaveze sa poslovnim obavezama. Te vidimo sve veći rast radnika koje poslodavci skorištavaju. To je naročito slučaj u zemljama kojima su još uvijek na snazi tranzicijske mjere. U mojoj zemlji, u Nizozemskoj, odlučeno je da se uvedu tranzicijske mjere protiv, koje se odnose na Hrvate, koji ne, se neće moći zapošljavati u Nizozemskoj bez odgovarajućeg ugovora. Oni će moći biti nominirani na određena radna mjesta, odnosno moći će raditi kao samostalno zaposleni radnici. Mislim zato da je vrlo važno da počnemo razmišljati o načinima na koje ćemo se moći pozabaviti s ovim pitanjem. Samostalno zaposleni radnici čine dobar dio siromašnih u određenim zemljama članicama. Slažem se sa gospodinom Benjonom da ćemo se susresti s nekim preprekama ukoliko pokušamo definirati što su to samostalno zaposleni radnici Raspravljali smo o definiciji radnika desetljećima. Kada je riječ o mobilnosti, možda bismo mogli definirati zemlju domaćina. To bi onemogućilo iskorištavanje radnika, vjerujem. Ja nisam pogledala ovo izvješće vrlo podrobno, nadam se da ću to uskoro učiniti, te da ćemo moći nastaviti raspravu sa izvjestiteljicom, odnosno izvjestiteljima u sjeni. Hvala vam. Želim netko nešto reći u ime Europske komisije? Izvolite. Hvala vam samo kratko, zato što ni mi nismo imali vremena pozabaviti sa ovim izvješćem. Postoje brojne točke s kojima se slažemo, socijalno investiranje kao pravo investiranje, međutim imamo problema sa pronalaženjem jedinstvene definicije samostalno zaposlenih radnika. Također se moramo pozabaviti lažnim samostalno zaposlenim radnicima. te zakonodavstvom koje se e, time bavi. Tu se postavio čitav niz e, pitanja i pratit ćemo vaš rad, te će u njemu sudjelovati i moji kolega. Bavimo se ovim pitanjem u čitavom nizu propisa i inicijativa. Hvala vam, gospodine Legar. Vilja, imaš riječ nakratko. Aš e, labai noriu padėkoti kolegom ir dėkoju kolegai Filui. Hvala svim kolegama koji su uzeli riječ. Hvala kolegi Filipu Benjinu. Meni je u potpunosti jasno da su države članice nadležne za socijalnu zaštitu, ali naša zadaća je poslati jedan politički signal, pogotovo s obzirom na krizu, jer svi znamo da u doba krize naj izloženije bivaju osjetljive skupine društva. Europa ne smije penalizirati najosjetljive pripadnike društva. E, Marija Kornelisen, Filip Banjan i predstavnik e, komisije su spomenuli problem definicija. Meni je jasno da je teško naći zajedničku definiciju koja bi pokrivala sve i bila primjenjima u svim državama članicama. Ali Europska komisija bi možda mogla razmisliti o kriterijima na temelju kojih bi onda mogli ponuditi nešto zajedničko. Drago mi je što je gospođa Kornelisen iznijela svoje mišljenje u odboru za zaštitu prava žena. Ova tema je vrlo aktualna i mislim da mi svi moramo raditi zajedno, dakle mi u odboru za zapošljavanje i da bismo mogli možda na kraju prezentirati jedno izvješće koje će imati veliku važnost i značaj za komisiju, za vijeće i za sve. I ja sam svakako spremna surađivati s kolegama na, na tome. Hvala vam. 24. listopada je rok za podnošenje amandmana. Raspravljat ćemo o tome 25. studenog. Biće na našem dnevnom redu u prosincu, a u veljači ide na plenarnu sjednicu. Sad smo na točki broj 13, odnosno točke novo osnovana poduzeća. Gospođa McIntyre, hvala vam. Drago mi je što se naš odbor e, složio oko toga da izradi ovo izvješće. Već imamo dva mišljenja koja se tiču ovog područja. Jedan je dostupnost financijskih usluga, drugo je smanjenje administracije. Tu smo dobili punu podršku ovog odbora. Svima nam je jasno da je zapošljavanje najveće socijalno pitanje s kojim se Europa trenutno suočava. I nadam se da možemo nastaviti s radom kao sad. Kao što znate, male i srednja poduzeća te mikropoduzeća trenutno obuhvaćaju 90 milijuna radnih mjesta u Europskoj uniji, zato su oni veliki potencijal za stvaranje novih radnih mjesta za rast i inovaciju. 85% svih novih poslova unatrag 10 godina dolazi iz malih i srednjih poduzeća. Međutim, suočavamo se sa brojnim izazovima kojima sam se pokušala pozabaviti u ovom izvješću. Podijelila sam ih u nekoliko dijelova, kao što je stvaranje radnih e, mjesta, vještine, poduzetništvo. I je da broj europskih građana koji žele biti samostalno zaposleni je pao za 45 do 47% unazad tri godine. I već smo se pozabavili ovim pitanjem u nekoj drugoj raspravi. Međutim, vrlo je važno da se poduzetnički duh stvara od najranije dobi kako bi se olakšalo pojedincima da stvore vlastitu tvrtku, da im se da čak i neka vrsta druge prilike. Imamo poduzetnike koji možda nisu uspjeli prvi put kada su osnovali poduzeće. Trenutno se puno pažnje poklanja refitu koji dolazi iz komisije. Riječ je o i pojednostavljivanju propisa kojima se želi smanjiti administrativni teret poduzećima. Govorimo o više od 5000 propisa koji su uklonjeni tijekom nekoliko, tijekom zadnjih nekoliko godina. Tu smo uštedjeli 27 milijardi funti. Idućeg tjedna ćemo čuti prijedlog predsjednika Paroza kojim će se smanjiti broj europskih propisa. U Ujedinjenom kraljevstvu premijer je osnovao akcijsku skupinu koja je izradila izvješće kojim se želi skrenuti pažnja na e, mnoštvo propisa koji utječu na konkurentnost britanskih tvrtki. To se odnosi na izvoznike, na novoosnovana poduzeća i na ona poduzeća koje razvijaju nove proizvode. Premijer eh, želi slične poteze vidjeti od strane drugih europskih lidera. I to već idućeg tjedna kada se budu susreli u Briselu, mislim da je to jako dobro. Poslovni ljudi su već izrazili svoje mišljenje. Oni vele da evropski propisi počnu kao dobra ideja, međutim na koncu se ne primjenjuju što dovodi do štetnih posljedica. Vrlo često smo to čuli. Također, postoji osjećaj da se um, mala, poduzeća susreću sa velikom količinom administracije. Dok sam izrađivala ovo izvješće, u odboru smo održali javnu raspravu u kojoj smo uključili čitav niz dionika te smo čuli različita mišljenja. Kontroverzno pitanje tiče se sigurnosti na radu i zdravstvenog zavlja. To smo čuli tijekom javne rasprave. Ono što bismo trebali učiniti je birokraciju, ali ne i razinu zaštite radnika. Ukoliko uklonimo, pojednostavimo propise, time ćemo zapravo povećati razinu zaštite radnika. Iznesen je čitav niz političkih pogleda kako se pozabaviti nezaposlenošću i stvaranjem radnih mjesta. Mislim da možemo surađivati te naći neka zajednička stajališta unutar odbora te ću uzeti u obzir što je više moguće komentara i radujem se suradnji sa izvjestiteljima iz Sjene na ovom izvješću. I mislim da je vrlo važno da izađemo sa konkretnim prijedlozima koje potom mogu uzeti u obzir komisija i zemlje članice. Hvala vam. Hvala vam. Marije ima riječ kao izvjestiteljica iz Sjene. Hvala vam, hvala vam gospođo McIntyre. Mm. U velikoj mjeri možemo pomoći novoosnovanim poduzećima. Mislim da je, da je potrebno da oni dobiju prave informacije, da imaju pristup kreditima i sl. Razlikuju nas stajališta o fleksibilnom radnom tržištu, to me ne iznenađuje. Iako postoji velik dio elemenata koje smo spremni podržati, to je to su recimo mogućnosti učenja na poslu, smanjivanje birokracije. Potrebne su još neke provjere zato što postoje i oni elementi birokracije koji su uspostavljeni kako bi zaštitili prava radnika. Učenje na poslu bi omogućilo mladim ljudima da steknu dodatna iskustva. A moramo paziti da ih se pritom ne iskoristi kao jeftinu radnu snagu ćemo neke prijedloge promjena, te se nadamo da ćemo na kraju dobiti dobro izvješće. Hvala, Mari. Kolega Gutierrez Preto u ime socijalista. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Mislim da je ovaj izvještaj da ima jako puno nedostataka i da ne uzima u obzir probleme koje imaju male i srednje poduzeća u stvaranju radnih mjesta u Europi i nije uopće uravnotežen s obzirom na probleme kojima se želi baviti. Na primjer, i ono što je rekla gospođa Cornelisa, sve ono što se odnosi na socijalne troškove i na e, tržište, reformu tržišta randa. Nećemo moći podržati ovaj izvještaj ako se ne ispravi Najprije zato što je istina da trenutačni troškovi predstavljaju vrlo visoki postotak troškova malih i srednjih poduzeća. No, na primjer, gotovo pet puta se spominju socijalni troškovi i troškovi plaća, a nikada se ne spominju energetski troškovi koji zapravo oduzimaju e, gotovo isti postotak troškova kao i troškovi za plaće ako želimo govoriti o problemima e, malih i srednjih poduzeća i reći da su to samo fiksni troškovi i to fiksni troškovi plaća, a ne dovodimo u pitanje da dostojanstvena plaća jednog zaposlenika u malom i srednjem poduzeću ili socijalni troškovi u slučaju gubitka posla, ako su to problemi za stvaranje posla i ako je to hendikep za stvaranje radnih mjesta, mislim da se nalazimo u pogrešnoj raspravi i da idemo u pogrešnom smjeru. Na primjer, ja se mogu složiti sa gospođom izvjestiteljicom da je potrebno revidirati naša, naše propise kako bismo smanjili birokratske prepreke, no što ćemo onda time postići ako želimo deregulirati dakle tu ne govorimo samo o tumačenju već e, i o sadržaju te o namjeri ako želimo smanjiti birokraciju, i ako se u izvješću spominje, poboljšati i pojednostavniti postupke za otvoriti tvrtku, za zaposliti radnike, da to se opet ovisi o dimenzijama tvrtke. No, ako se to želi učiniti, moramo biti vrlo konkretni. I to u trenutku kad stavljamo prijedloge na stol. Zato što ako to govorimo općenito, a ako govorimo o direktivi o radnom vremenu, o direktivi o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu, ako tražimo više fleksibilnosti i više deregulacije, mi socijalisti ne želimo samo smanjiti birokraciju, već želimo otvoriti nova prava u regulaciji prava, nova vrata u regulaciji prava. I to, to nećemo moći tolerirati. I isto tako postoji nekoliko nedostataka koja, e, koja bi trebalo spomenuti. Na primjer, jako puno pažnje privlači da kad u cijeloj Europi male i srednje poduzeća prvo što traže e, su financijski problemi ili da nemaju pristup e, kreditima i to uglavnom u zemljama Južne Europe ili da su im zajmovi vrlo skupi u usporedbi s, sa zajmovima središnjih banaka tak, očito je da ne razgovaramo o tim problemima, zato što postoji malo kredita i tih malo kredita još je manje jeftinih kredita i onda takvi krediti idu velikim tvrtkama i naravno ne stižu malima. Tako da moramo govoriti i o kreditima i o cijeni kredita. Isto tako ne spominje se inicijativa koja je pokrenuta prije nekoliko mjeseci da se e, jedan dio e, jamstva za mlade iskoristi i da se daju zajmovi po boljim uvjetima za zapošljavanje mladih i to posebice u onim zemljama koje imaju visoke stope nezaposlenosti ili na primjer europski program kojim se e, omogućava kreditiranje tvrtki isto tako ne vidimo probleme malih i srednjih poduzeća ako žele biti inovativnije i konkurentnije nemaju pristup europskim programima za poboljšanje konkurentnosti, a to je naravno najbolja odluka za budućnost, unaprijediti svoju konkurentnost i samim time onda stvarati više radnih mjesta. O tome se isto tako ne govori i zapravo time izostavljamo čitavi, čitavu jednu vrstu novog gospodarstva što je zapravo i budućnost gospodarstva Europske unije, a to je socijalno gospodarstvo. I isto tako zabrinjava nas E, problem lažnih samozaposlenih raznika. Dakle, zbog nedostatka poslova u Europskoj uniji i određenim radnim mjestima, postoje osobe naravno koje su dugotrajno nezaposlene i traže izlazak iz takve situacije i stvaraju dakle jedan džep nesiromaštva kratkoročno osim toga isključeni su iz malih i srednjih poduzeća i dakle registriraju se kao samozaposlene osobe, ali kao lažne. I mislim da tu imamo također veliki e, problem u Europskoj uniji i da bi ovaj izvještaj bio dobra prilika za razgovarati o tome i pronaći rješenja. I kao što sam i ranije krenuo, vidim u ovom izvješću određene nedostatke i vidim neka pitanja koja bi se mogla drugačije rješavati jer u protivnom naš klub zastupnik to neće, zastupnika to neće moći podržati. Hvala. Imam još dvoje ljudi na popisu. Phil Bennion u ime Liberala i Džabaveri u ime Pučana. Potom ćemo čuti predstavnike komisije. Izvoli. Phil. Hvala. Gospodin Debakar je ovdje izvjestitelj iz Sijene. I on je dobio izvješće prije neposredno prije nego što je otišao u Talen. I komentari se odnose na one dijelove izvješća koje je vidio. On tvrdi da su mala i srednja poduzeća ključna za naše gospodarstvo. Treba se omogućiti poduzetnicima da osnuju nove tvrtke. Međutim, istaknuo je da pripazimo da to ne bude još jedno izvješće o malim i srednjim poduzećima koji zapravo u stvarnosti neće ništa promijeniti. On je bio izvjestitelj odbora Ekon koji je govorio o dostupnosti financijskih usluga za mala i srednja poduzeća. Međutim, vidimo da se poduzetnici i dalje žale da se njihova situacija nije poboljšala. Dakle, vrijeme je da se nešto poduzme, da se prijeđe s riječi na dijela. Moramo vidjeti koji su nam prioriteti. Tu su istaknuta četiri područja. Prvo riječ o dostupnosti financijskih usluga. Ne govorimo ovdje o kratkoročnim mjerama, već o mjerama kojima ćemo privući kapital. Potom je tu obrazovni sustav. Treba nam sustav sa kvalificiranim učiteljima i sustavu koji je prilagođen potrebama poduzetništva. Trebalo bi integrirati poduzetništvo u školske sustave. Potom smanjivanje birokracije kada je riječ o malim i srednjim poduzećima, to je već istaknula gospođa McIntyre, kako na razini osnivanja poduzeća, tako i nadalje. Moramo se osigurati da evropska, evropski propisi ne budu dodatni teret za mala i srednja poduzeća. Potom četvrta točka potrebno je fleksibilno tržište rada. moramo aktivirati se više ljudi na tržištu rada. To je potrebno kako bismo imali kvalificiranu radnu snagu. Bez nje poduzetnici nikad neće moći omogućiti rast vlastitim tvrtkama. On se raduje raspravom, o ovom izvješću tijekom idućih tjedana. Hvala. Te sad ima riječ kolega Čaba Ri. Hvala vam. Neću vam oduzeti previše vremena. Imamo izvjestitelja iz Sjene u ovom izvješću koji trenutno nije ovdje zbog drugih obaveza. Obećao nam je da će se vratiti na vrijeme, međutim, evo, nije uspio. Želim reći da smo zainteresirani za ovu temu i Filip će se ovim pozabaviti u naše ime. Hvala vam. Hvala. U ime komisije za gospođa Olivas. Yes, uh, thank you, Mr. Hvala vam. Komisija pozdravlja ovo izvješće koje se fokusira na ovo važno pitanje. Kako Europska unija može stvoriti dobar poslovni okoliš za poduzetništvo kako bi oni mogli stvoriti nova radna mjesta? To je u fokusu naših industrijskih politika. Izvješće ističe ključne elemente kao što su pristup tržištu i financijskim uslugama koji se nalaze između četiri glavna stupa naše industrijske strategije. Male i srednje poduzeća su u centru našeg interesa i ove godine smo izradili poduzetnički plan kojim se želi ukloniti postojeće prepreke te omogućiti razvoj poduzetništva u Europi. Komisija održava konzultacije o glavnim preprekama tržištu rada za mala i srednja poduzeća, a 2. listopada smo poduzeli dodatne korake kako bismo smanjili birokraciju. U komunikaciji koju ćemo izraditi ustanovit ćemo na koji način možemo olakšati poduzetničku, odnosno poboljšati poduzetničku klimu tijekom idućih nekoliko godina. Glavna uloga komisije je ovdje da se osigura dobar pravni okvir, da stimulira nove investicije, da ubrza ustvajanje novih tehnologija i da smanji birokraciju i omogući stvaranje radnih mjesta. Što se tiče industrije, ovdje su poduzetnici vrlo važni, odnosno ključni kada je riječ o stvaranju radnih mjesta. Međutim, uspješnost će se ogledati u naše mogućnosti da ispunimo se preuzete obaveze u svim područjima. Kako bismo to uspjeli na nacionalnoj razini se moraju provesti strukturalne reforme koje su također važne na europskoj razini, te mislimo da se oba ova elementa nalaze u izvješću. Hvala vam. Hvala vam i za kraj rasprave kolegica McIntyre, naša izvjestiteljica. Želim zahvaliti izvjestiteljima iz Sjene. Mariji, hvala ti na potpori. Znam da postoje dijelovi oko kojih se ne slažemo. Međutim, radujem se tvojim amandmanima i tvojim primjedbama. Kada je riječ o kolegi Gutierrez, da, izvješće ima neke nedostatke i radujem se nekim amandmanima. Mislim da je od cijenim tvoj argument koji se tiče cijene troško, odnosno troškova energije. Postoji ograničenje u elementima kojima se mogu pozabaviti u nacrtu svog izvješća i pozabavit ću se ovim elementima koje si ti istaknuo. Tu je stavak 14, e, odnosno 13 koji se bavi područjem financiranja. Ukoliko želiš to produbiti, ja ću to uzeti u obzir. Također želim zahvaliti Filu Radujem se amandmanima s tvoje strane i gospodinu Oriju u ime gospodina Bulana. Cijenim tvoju potporu i tvoj interes za ovo pitanje. Mislim da naš odbor može odigrati može odigrati važnu ulogu u izradi ovog izvješća, pridružiti se onima koji vrše pritisak na komisiju. A mislim da je važno utvrditi da postoje velike razlike diljem Europske unije, jedna od onih koju sam ja istaknula je ona recimo u broju dana koliko je potrebno za, koji su potrebni za osnivanje poduzeća. U ujedinjenom kraljestvu tu je 13, na Malti je to 40. Dakle, bilo bi dobro kada bismo mogli podijeliti iskustvo najbolje prakse. Zaključila bih ideju da je važna uloga novoosnovanih poduzeća u stvaranju novih radnih mjesta. U mojoj regiji smo čuli vijest da se u zadnjem kvartalu osnovalo 13 tisuća novih radnih mjesta. Mislim da bi to trebao biti pristup diljem Europe. Hvala vam. Hvala vam. Rok je četvrti e, studenog u podne, tako da između danas i tada morate podnijeti amandmane. U prosincu ćemo uh, raspravljati o tome na odboru, a onda ćemo u siječnju glasati na plenarnoj. Richard Howard. Molim vas, samo budite kratki. Hvala vam. Hvala vam što ste fleksibilni, vidim da kasnimo jutros. A o korporativno-socijalnoj odgovornosti ja radim na toj temi već dugi niz godina i to je moja velika strast. I samo da kažem jednu stvar o tome, a to je, dakle, tu je potreban zahtjev za transparentnošću, za tvrtke, dakle da se vidi koji imaju učinak e, dakle, na društvenu i na ekološku dimenziju, to dimenziju zaštite okoliša. I mi u ovom parlamentu smo podržali da se izmijeni direktiva o korporativnim zakonima kako bi se to uključilo u propise i to je bila preporuka izvješća našeg odbora prošle godine i povjerenik Barnier je objavio prijedlog u tom smjeru i mene imenovao kao um, izvjestitelja. Ja bih vam predstavio nekoliko amandmana i to ukratko. Prvi se odnosi na uh, lanac vrijednosti i lanac opskrbe. Mislim da bi trebalo definirati točne pojmove po ovoj pitanju, ali članovi ovog odbora će shvatiti da svako izvješće zapravo se mora držati glavnih e, aktivnosti i zapravo tu se mora postići konsenzus. Možemo otići prema drugom ekstremu i reći da tvrtke moraju znati svakog dobavljača, svaku fazu kojom prolaze njihovi proizvodi u tom lancu. U, dakle, Ujedinjene narode su izdali smjernice u kojima se jasno pokazuje važnost due diligence-a, to je dubinske provjere da se to ostvari. Drugi amandman se odnosi, dakle, hoćemo li imenovati nacionalne okvire? Mm, postoje različita stajališta o tome. E, nacrt teksta to čini, dakle, poziva se na te okvire i ja to podržavam, no ne želimo postati previše e, preskriptivni ja sam spomenuo o, smjernice OECD-a, smjernice UN-a, e um, isto tako zatim jedan dokument koji se bavi standardima za ugljik i to sam stavio u fusnotu. I to, mm, dakle, daje jedan signal, ali ne upućuje na to kao da je to pravna osnova. preporučujem da preporučimo e, obvezu provedbe, ali da kažemo zemljama članicama na vama je da odlučite kako ćete to učiniti. I mislim da će tu odbor e, doći do konsenzusa. No, u uvodnim izjavama postoje neke riječi koje bih možda mogli, e, o kojima bismo mogli raspraviti. Isto tako, pozivam vas, dakle, da e, se pozovemo na smjernice u propisima o financiranju i računovodstvenim praksama postoje pravila i budući da ovdje govorimo o dakle izvješćivanju o ljudskim pravima zaštiti okoliša i socijalnoj dimenziji drago mi je da sam bio u mogućnosti to pripremiti neke od točaka koje je predložila zajednica ulagača koje su predstavljene u ovom izvješću. Mislim da je to interesantan prijedlog, dolazi od ulagača, tako da mislim da bismo ga trebali uzeti u obzir i to ozbiljno. I e, naravno tu sam, e, ako imate pitanja o mojim amandmanima, ja e, sam veliki pristaša načela integriranog e, sastavljanja izvješća. Dakle, to je pokret koji će se, dakle, oko kojega ćemo se dogovarati vjerojatno u sljedećih deset godina. I cijelo pitanje zapravo, ono što pokušavamo napraviti nije samo socijalna politika i učinak na zaštitu okoliša, financijski učinak, no, te politike imaju financijski učinak i želimo da tvrtke to shvate i da to uh, uvedu u svoje donošenje odluka i mnogo je tvrtka zapravo već dobro napredovalo u tom području. Tako da moramo reći da E, pozivamo zemlje članice da provedu ovu direktivu u dakle smislu kojim će se ostvariti ti ciljevi. Tako da možemo biti i prijateljski raspoloženi prema tvrtkama, ali isto tako možemo slati signal i veselim se što ću čuti i mišljenja ostalih kolega i naravno voljan sam govoriti na njihova pitanja. Hvala vam. Dvije su osobe na listi. Phil ti prvi. Dakle, ovo je ponovno Filip. Mm, baš su odabrali odličan dan za razgovore o TNT mreži. On smatra da socijalna politika može stvoriti konkurentsku prednost, tako da to je dobra stvar pita zašto samo 10, manje od 10% najvećih tvrtki e, u Europskoj uniji objavljuju podatke o dakle učincima na ljudska prava, socijalnu dimenziju i zaštitu okoliša. Da li je to zato što to vide samo kao administrativni posao i e, dakle, ovo izvješćivanje bi se trebalo raditi, ali mislim da bi to trebalo biti na dobrovoljnoj bazi. Što se tiče administrativnog e, opterećenja, slažem se da bi mala i srednja poduzeća trebalo od toga biti izuzeća, izuzeta. Između ostalog i zato što bi troškovi za tako nešto kod njih u njihovom slučaju mogli biti znatno viši. Prijedlog komisije nudi fleksibilnost tvrtkama, no možda bismo mogli razmisliti o jednom e, drugačijem pristupu što se tiče fleksibilnosti, recimo da želimo e, ostvariti jednaka prava i prilike za sve u Europi i o tome ćemo razgovarati s izvjestiteljem. Hvala vam. A sada ću morati promijeniti svoju ulogu, moram i reći ja svoje. Radimo na korporativnoj socijalnoj odgovornosti već jako dugo godina i mm, zadnji puta smo uspjeli i vjerujem da će rezultat biti isti ovaj put. da li će to biti obavezno ili dobrovoljno? Korporativna i socijalna odgovornost je postala vrlo važan dio korporativne kulture, što znači da je već jako puno toga postignuto i Phil je također to rekao, e, tvrtke to vide kao znak konkurentnosti. I to znači da pokazujete odgovornost prema radnicima, prema društvu, te prema načinu na kojem upravljate svojim resursima. I činjenica da se to može e, napraviti, mislim da je to jako dobro. I mislim da bi trebali ostati pri tome da takvo izvještavanje ostane na dobrovoljnoj bazi i mislim da ste tu izgradili vrlo čvrst most. Mislim da ćemo moći puno postići, ali tvrtke se moraju na to naviknuti. I to ne samo velike tvrtke koje to mogu relativno jednostavno učiniti zato što imaju stručnjake koji na tome rade, već i mala i srednja poduzeća. Ali opet s druge strane mislim da ne smijemo stvarati nove birokratske prepreke. U području e, korporativne i društvene odgovornosti već smo doista jako puno toga postigli i želimo da tvrtke ostvare konkretne rezultate. I ako je ovo taj signal, mislim da ćemo imati dobar napredak. Želi netko iz komisije nešto reći? Ne, nitko. U redu. Richard? Hvala, Tomas. Najprije slažem se sa svim što si rekao i u potpunosti se slažem s time i samo da budem jasan, amandmani koje ja predlažem su u potpunosti dosljedni s onime što smo dogovorili prošle godine. Tako da su to isti kompromisi na iste teme i mislim da nam to može uštediti jako puno posla i vremena. I naravno, voljan sam susresti se sa vama ili s drugim kolegama privatno da o tome razgovorimo. budući da nas ljudi slušaju, kao što ste rekli na početku, prošli, prošle godine um, prošle godine sam tražio da objasnite, dakle, ispuni ili objasni, a ne, dakle, dobrovoljno ili obavezno. I znate da se u Ujedinjenim, rasprava, u Ujedinjenim narodima vodi rasprava u kojima sudjeluje Europska komisija i da bi i svi tvrde da bi trebalo izabrati bolje riječi, dakle ne koristiti dobrovoljno ili obavezno, već dakle drugi način za to reći. I vi ovdje mislim da ćemo na taj zapravo taj pristup e, ispunite ili objasnite puno više toga postići. No ono što ovdje želim reći je, jučer smo imali konferenciju koju je vodila danska vlada i govorili su uh, o svojim propisima, financijskim propisima. I 98% uh, tvrtki uh, bira da će dakle ispuniti tu obvezu zato što je danska vlada to očito pravilno predočila. Tako da takvo izvješćivanje može biti dobro za društvo, za zaštitu okoliša, ali može biti dobro i za same tvrtke. I zato tvrtke treba poticati. E, postoji jedna recimo velika farmaceutska tvrtka koja je došla na raspravu koju organizira ovaj odbor i također podržava taj pristup. Mnogi u poslovnoj zajednici podržavaju tu ideju također. Zatim što se tiče opsega mm, malih i srednjih poduzeća, slažem se s filom, možemo iskoristiti e, lanac opskrbe da utječemo na e, male tvrtke, no na pozitivan način, a ne na pristupu koji se temelji na kaznama. Jer ne želimo da tvrtke premještaju svoje rizike i mislim da moramo zaštititi naše male i srednje tvrtke i možemo zajedno raditi na, na tome da e, dakle da uključimo i male i srednje tvrtke u ovu inicijativu. A što se tiče o integriranom izvješćivanju, da je to jedan globalni e, pokret, raspravlja se o tome na razini Ujedinjenih naroda i već su pokret, pokretu pristupilo već oko 6000 tvrtki. Tu ne govorimo dakle o samo europskim standardima, već tvrtke moraju izvješćivati o čemu rade prema e, nacionalnim i međunarodnim e, standardima. I mislim da će shvatiti da je zapravo to način kojim se promiče njihov rad i imat ćete moju podršku. Hvala Richard. Rok je 24.10. u podne. Zatim ćemo o tome razgovarati 5. E, studenog, zatim 25. i 26. studenog u odboru Juri. I glasat ćemo o tome na plenarnoj. Točka i sad se vraćamo, eh, dakle to je bila točka 19, a sad se vraćamo na 16. I Čava eh, Early će, se će zamijeniti. Hvala vam. Elizabeth se ispričava. No, u njezinoj izbornoj jedinici se događa jedan, eh, je jedan važan događaj i ona mora prisustvovati. Ova je tema vrlo komplicirana i mislim da bi bilo najbolje da je podržimo. Govorimo o izmjenama e, odredbi vijeća, zapravo govorimo o mišljenju. Odbor regi, dakle odbor za regionalni e, razvoj će se također time baviti. I e, dakle Jan Olbricht iz regije odbora će se, će se baviti tim pitanjem. parlament će podržati dodatne, dodatno financiranje i tu govorimo o Europskom samitu u lipnju, dakle kada su se šefovi država i vlada toga dogovorili, govorimo o šteti koju je učinila kriza Govorimo o proračunu u razdoblju od 2014. do 2020. te potrebu da se to nadoknadi. Govorimo o različitim iznosima 84 milijuna, 25 milijuna za Italiju. I govorimo o zemljama koje imaju veću stopu nezaposlenosti od evropskog eh, prosjeka i države članice smatraju da šteta koju je počinila kriza i kako bismo postigli zajednički dogovor za sva žrtovanja koja su dakle počinjena da se mora osigurati dodatno financiranje tim zemljama i Elizabeth se slaže sa svime što je predloženo ne želi podnijeti nikakav amandman i osim ako ne želimo, mislim da ne bismo trebali odgađati proces, već da bi te mjere trebale stupiti na snagu što je prije moguće. Elizabeth nema amandmana i podržat će izvještaj odbora za regionalni razvoj. Mislim da između danas i 22. listopada, ako netko želi podnijeti amandmane, glasati ćemo o tome 5. studenog, ako se dobro sjećam Tomas, možeš potvrditi e, rokove? Ali, dakle, toliko o tome. Nema amandmana i potpuna podrška. Zanima me što sljedeći govornik ima za reći. Alejandro? Ne. Samo bih htio reći da će da grupa, da klub socijalista i demokrata neće predstaviti amandman. Ovo mora stupiti na snagu prije 31. prosinca kako bi se moglo u potpunosti provesti i grup, e, klub socijalista demokrata je, e, se u potpunosti slaže sa ovim izvješćem. Odlično. Ali oni koji žele podnijeti amandmane, dakle to je do, rok je do 22. listopada, ali molim vas na engleskom jeziku glasovanje petog studenog i nakon toga Čaba. Došli smo na točku 17. To je trebao dakle izvjestitelj Adam Koša. Govorimo o napretku kohezijske politike i provedbi programa od 2007. do 2013. Da, nažalost, Adam Koša je nije ovdje cijeli tjedan pa me zamolio da vama prenesem najvažnije poruke u odnosu na ovo mišljenje. Kohezijska politika Europske unije u navedenom razdoblju je predmet ovog mišljenja. Razmatraju se dva najme, izvješća, sedam i osam izvješća komisije. I to je tema našeg mišljenja. Sedmi i osmi izvještaj je po Adamovom mišljenju nešto što treba svakako pozdraviti. Ali treba gledati na dugoročne konsekvence posljedica ekonomske krize i na sve manju koheziju između država, država članica ova smanjena kohezija, ovaj jaz koji se javlja je nešto što svakako treba rješavati. Postoji niz problema s tim u vezi, rano napuštanje škole, visoki postotak e, mladih koji rano napuštaju školovanje u nekim regijama. Ovo je nešto o čemu smo razgovarali, govorili smo o cilju od 10%, a je riječi i o slabo kvalificiranim mladim ljudima i njihovom pristupu eh, radnom tržištu, tržištu rada. Niske kvalifikacije vode nezaposlenosti, nezaposlenost vodi siromaštvu. Nedavno smo čuli nadležnog eh, povjerenika koji je govorio o zaključcima njihove analize i ankete Zaključak je uglavnom da su šanse mladih nekvalificiranih ljudi loše, ali da se isto tako nažalost očekuje da će biti još lošije u budućnosti. Situaciju valja hitno mijenjati. On također naglašava da je u nekim područjima zaposlenost i dalje niža od 60%. I to je tako već desetljećima već desetljećima se vrtimo tu negdje oko tog postupka, a problemi unutar nekih država članica e, se nastavljaju u pogledu velikog broja regija gdje traje već jako dugo ta niska stopa zaposlenosti. Ukoliko želimo biti u stanju financirati naš socijalni model, naše socijalne usluge, e, onda moramo vidjeti e, kako možemo jamčiti prihode da bismo pokrili socijalnu zaštitu, stanovanje i tako dalje. U nekim regijama problemi su posebno teški. E, drugi problem na koji se ovdje ukazuje je takozvani urbani paradoks. Ako pogledate pokazatelje može vam se učiniti da neke regije e, gdje se kapital koncentrira mogu izgledati bolje nego što je zapravo to situacija jer i u takvim područjima e, vlada oskudica i nekada veliki gradovi koji su naoko razvijeniji i jesu razvijeniji ekonomski gledano i dalje u njima živi veliki broj obitelji s niskom stopom e, zaposlenosti. E, to se uglavnom odnosi na jednoroditeljske obitelji, e, ljude koji se brinu za invalidne članove obitelji, ljude koji žive sajmi. Posebnu pozornost valja posvetiti ovim skupinama kako bi bili sigurni da i oni imaju jednake mogućnosti, da imaju pristupa komunikacijama, medijima i treba ukloniti prepreke u tom smislu. Ja da mi je posebnu pažnju tome poklonio i vidio kako e, se mogu komparativni pokazatelji iskoristiti i kako možemo i demokratske izazove uzeti u obzir. Adam će naravno svakako na konstruktivan način surađivati e, s kolegama i pripremanje inkorporirati konstruktivne amandmane u svoje mišljenje. On se vraća idućeg tjedna i nada se e, e, suradnji s kolegama i hvala u njegovo ime. Od zastupnika nitko se ne javlja za riječ. Komisija ne. Ili ipak da, izvolite. Vrlo kratko od strane glavne uprave za regionalnu i razvojnu politiku pozdravljamo komentare koji su ovdje izneseni i uzimamo u obzir ove dugoročne posljedice, to ćemo ugraditi u naš e, izvještaj. Naravno, kriza još nije gotova, nije ni recesija gotova i ne vjerujem da će šesto izvješće o koheziji moć sve baš inkorporirati, ali svakako ćemo u budućnosti nastojati vidjeti na koji način su ove osjetljive regije posebno bile izložene i e, pa-, propatile zbog krize. U redu. Želite li nešto dodati? Ne. E, dakle, rokovi. 24. E, listopada Rasprava 26. studenog na odboru za regionalni razvoj u siječnju u veljači plenarna. Eto, to je gotovo s točkom 17. Točka 18. Još jedno izvješće Koza koji nije ovdje, ali Edith Bauer će umjesto njega govoriti. Hvala predsjedavajući. U svom izvješću Louis Michel ne traži ono što opično očekujemo, on se usredotočuje na ono što možemo učiniti u budućnosti u smislu promjene ugovora. Situaciju u vezi temeljnih prava u EU valja pratiti jedan dio, jedna polovica njegovog teksta je posvećena ovome, a druga ne toliko temeljnim pravima koliko pravnim načelima u odnosu na dignitet, slobodu, jednakost. On ne govori o bratstvu, već o solidarnosti, o, o pravdi, pravičnosti prema našim građanima. Do sada se nismo u prošlosti susreli s ovakvim e, ovakvim tipom teksta. Sada idemo malo izvan okvira s kakvima obično raspolažemo. E, u mišljenju se kolega osvrnio na situaciju i njegovo mišljenje, Adamovo mišljenje, o kojem ćemo dodatno raspravljati na ovom odboru, e, on razmatra kako se temeljna prava mogu tumačiti u kontekstu zaposlenosti i socijalne zaštite. I na taj način se on osvrće i referira na izvješće Michel. Naš doprinos treba biti objektivan i konstruktivan i ja se s tim u potpunosti slažem. Bilo bi doista vrlo teško da ovaj odbor i nadležan odbor to u potpunosti učine. Mi smo naime suočeni s dilemom koju mi, s obzirom na naše nadležnosti, ne možemo razriješiti. Ja se nadam da će ovo biti riješeno putem amandmana i kolege molim da u svojim amandmanima da se usredotoče na pitanja koje se tiču zaposlenosti i socijalne politike, jer je to je na kraju krajeva naša zadaća. To je ono na što mi moramo obratiti pozornost u prvom redu. Hvala.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 Ne mogu govoriti mnogo o izvješću zato što nisam ga još pročitao i izvjestiteljica iz Sjene e, još uvijek radi na pripremi svojih amendmana. No, ja sam pažljivo pratio to je izlaganje i slažem se s Alanom Košom, dakle da se moramo koncentrirati na socijalna prava, temeljna prava, dakle socijalne prirode i to je dodana vrijednost koju možemo dati ovom izvješću i to ćemo i učiniti. Nemate prijevod druga jezika, postoji jedno um, dakle mjesto u Španjolskoj i mislim da je važno obratiti pozornost na nešto što je skriveno. Uvijek govorimo o temeljnim pravima a, i mislimo na individualna prava. A zapravo se moramo koncentrirati na socijalnu dimenziju temeljnih prava. To su dakle e, pravo na štrajk, e, pravo na kolektivno pregovaranje. Dakle, moramo razmišljati o tom kolektivnom karakteru, zato što je to dosta vremena bilo na drugom mjestu iza individualnih prava. I so, klub socijalista će e, iskoristiti i ovaj izvještaj kako bi se naglasila ta činjenica da nisu dovoljno ni obranjena niti vrednovana e, ta prava budući da imamo na milijune i milijune radnika i osoba koja se brane dakle na kolektivni način kroz kolektivne aktivnosti. i nalaze se u, e, dakle, u situaciji socijalnog rizika ili socijalne isključenosti. To će biti elementi koje će e, klub socijalista predložiti i koristim ovih posljednjih par trenutaka da kažem da e, s vašim poznatim liberalizmom da će nas klub pučana ne samo slušati već da će uzeti u obzir i e, mišljenje zastupnike iz kluba socijalista. Puno hvala. <clears throat> Hvala. Oprostite na ovome. 24. listopad u podne je rok. 5. E, studenog rasprava i 5. prosinca glasovanje. Edith Bauer. Tekst na crta mišljenja je na internetskoj stranici. Možda izvjestitelj u sjeni ga nije mogao naći. Dobro. I zadnja točka dnevnog reda. Točka broj 22. Pregovori s vijećem. Ema Costello je nadležna, ali gospodin Serkac hoće riječ. Da, kolegica morala izaći zbog problema s letovima i ostavila mi je bilješku i informirala me o rezultatima jučerašnjih pregovora te o odlukama koje je donijelo vijeće o pomoći, o fondu za europsku pomoć najsiromašnijima. E, komentari su vrlo dobri, budući da je to sve u smjeru, dakle, u skladu sa stavom ovog odbora. E, prijednje oko ovog fonda se neće e, ostvariti. Fond će ostati i to fond koji je strašno važan za najsiromašnije osobe u Europi. Ostala važna pitanja koja su bila također važna za naš odbor. Jasna ideja o, uključivanju, to jest o sudjelovanju zemalja članica na dobrovoljnoj bazi i mislim da je to u skladu s mišljenjima u ovog, ovog odbora. E, svi, sve će države sudjelovati dakle, u visini od 3,5 milijarde eura i bit će sa strane još jedna milijarda eura. još jedno pitanje je naša bojazan da svi partneri koji su tako, važni imaju odgovarajuću ulogu u ostvarivanju ciljeva ovog fonda. Ima, ima jedan mali problem o kojem će se razgovarati na sljedećim sastancima. Postoji želja vijeća da se proširi okvir ovog fonda na druge aktivnosti to su dakle hrana i osnovne materijalne potrebe i tu se pale crvena svjetla alarma. Ne želimo da vijeće denaturalizira osobni e, aspekt i materijalni aspekt. I želimo dakle da se tim osobama pruže osnovne potrebe za dakle život. I gospođa Kostelo je e, dakle e, će vas o ovome, o ovoj temi informirati na sljedećim sastancima. Hvala na dobrim vijestima Alejandro, koje svakako pozdravljamo. Evropska dodana vrijednost to uvijek želimo čuti. Čabe Rodi. Hvala što ste mi dali riječ. U potpunosti se slažem s onim što rekao Alejandro. Ja sam i sam jučer sudjelovao na trijalogu. Nekoliko stvari ipak želim spomenuti. Nema nas ovdje puno prisutnih, ali želim da uđe u zapisnik. Počeli smo jučer negdje oko 7-8 na večer, a u 10 smo završili s radom. Samo se mogao obraditi mali dio tema. Političari, mi političari smo navikli na ovakve radne uvjete. E, nije ovo najbolje za zdravlje, ali ne bunimo se. Imamo na raspolaganju prevoditelje i stručnjake koji rade od ranih jutarnjih sati. Njih ne smijemo mučiti. Jučer čak nismo na kraju imali prijevod, naime rečeno nam je da to više nije moguće. Meni engleski nije radni jezik, E, ne kažem da nisam ništa razumio jer su mi kolege pomogli, ali situacija svakako nije bila ugodna. Slažem se s onim što je rekao kolega, kolegica Kostelo, ali sam zabrinut jer ako pogledate situaciju u vijeću i mogućnosti kompromisa vidjet ćete da su oni htjeli proširiti opseg ovog programa, odnosno fonda, dakle ne samo pomoć najpotrebitijima, već e, isto tako onima koji trebaju biti socijalno integrirani. Oni su htjeli u ovo inkorporirati puno veći dijapazon tema. U nekim zemljama je ova vrsta sudjelovanja obavezna, a mi želimo da ovo učinimo na neki način obaveznim, a da to formalno gledano ne bude tako, sudjelovanje u ovom socijalnom fondu. Ako pogledate kakva su pravila koja se odnose na ovaj fond, vidjet ćete da su mogućnosti djelovanja ograničene. Nama je, čini mi se, potreban instrument kojima će se kojim će se moći pomoći onima kojima je pomoć najviše potrebna i na to se moramo skoncentrirati i ograničiti. Ove aspekte valja uzeti u obzir prilikom budućih rasprava. U redu, hvala. Stav zastupnika je dakle jasan, ciljana skupina mora biti ona najosjetljivija, naj izloženija. To je ključna poruka. Iscrpili smo dnevni red. 5. studenog je naš sljedeći sastanak od 3 do i 30. Ja sam oduševljen što smo na kraju završili 15 minuta ranije. Hvala lijepa prevoditeljima koji su nas danas pratili na našem zadatku. I svima dobar tek.